Dragi kolege, predlažem da odmah krenemo sa sastankom. Prva točka dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Ako nemamo nikakvih primjedbi, konstatiram da se dnevni red usvaja bez izmjena i dopuna. Zatim imamo priopćenja predsjednika. Moram e, navesti da odbor za 19. ožujke se otkazuje te će se održati u utorak 31. ožujka poslije podne. Članovi će dobiti ažurirani kalendar e, održavanja sastanaka Envija mailom. Imamo prevođenje na 22 jezika, a kao i obično sastanak se prenosi i putem interneta. Sljedeća točka jest e, odobrenje zapisnika sa sjednica održanih 27. siječnja. Ako nemate nikakvih napomena, konstatiram da se zapisnik odobrava. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Ograničavanje emisije određenih onečišćivača iz velikih postrojenja. Izvjestitelj je naš kolega Andrej Gžib i odmah mu dajem riječ kako bi mogao iznijeti pregled nacrta izvješća. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. kada govorimo o tom e, prijedlogu e, uredbe je u skladu sa europskim programom za okoliš do 2020. godine. Naslov, odnosno moto je e, taj da živimo bolje u budućnosti na našem planetu, te je u skladu također i sa programom e, Čisto zrak za Europu. Sada ću prijeći na neke pojedinosti tog prijedloga. Moramo naglasiti da u Europi postoji preko pa 140 tisuća postrojenja za izgaranje srednjih veličina. Dakle, riječ je o e, postrojenjima koji imaju e, nominalnu snagu od, odnosno nominalnu ulaznu toplinsku snagu od 1 do 50 MW. Koristi se jako puno tehnika u tim postrojenjima, recimo e, ona služe za proizvodnju električne energije, ali također i za zagrijavanje kuća i stanova. Proizvode i toplinu za sve industrijske procese. Ta postrojenja su zaista važan izvor E, emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i e, čestica. U Europskoj uniji postoje određene e, uredbe koje se do koje su se ticale do sada malih postrojenja za izgaranje koji imaju nazivnu ulaznu toplinsku snagu manju od 1 megavata. To je direktiva 125 iz 2009. koja se odnosi na ta postrojenja. Također imamo i druge direktive koje se tiču velikih postrojenja za izgaranje. E, na njih se odnosi direktiva broj 75 iz 2010. koja se tiče industrijskih e, emisija štetnih plinova. Emisije koje dolaze e, iz postrojenja za izgaranje srednje veličine u ovom trenutku e, nisu propisane u okviru ni jedne uredbe ili direktive i iz tog razloga Komisija smatra da je to jedna vrlo važna, e, vrlo važna pravna, pravni vakum, pravna rupa koju treba na neki način ispuniti novim prijedlogom. U tom prijedlogu 0442 iz 2012. godine govori se o, smanj, o doprinosu smanjenju emisija, pogotovo kada govorimo o sumporovom dioksidu i o dušikovim oksidima, te o <clears throat> drugim vrstama čestica, krutih čestica. Na taj način bi se trebale odrediti e, dopustive razine tih onečišćivača, maksimalne dopustive razine onečišćivača. Sve to je vezano i uz registriranje postrojenja za izgaranje srednje veličine. Ta e, registracija bi već trebala biti provedena ako su zapravo e, sve te uredbe direktive koje već postoje pravilno provedene. U, e, kako bismo poštivali to načelo boljeg upravljanja, ono što se pokušava napraviti je to da se smanji nepotreban administrativni e, teret i to bi trebao biti glavni cilj ovog zakonodavnog prijedloga. Moj cilj je, moja, moj prijedlog je zapravo da zadržimo sve ambiciozne ciljeve koji nalazi u ovoj direktivi kako bismo omogućili jasniju sliku i e, jasnije granice za naše tvrtke. Kada govorimo o malom i srednjem poduzetništvu te o e, javnim tvrtkama, to je također jedno od pitanja koje bi trebalo razriješiti. Naime, u nekim državama ovaj se, ovaj, ovaj se direktive tiče i također e, građevinskih zadruga Zašto? Zato što u nekim e, zemljama e, kvartovima upravljaju e, građevinske zadruge koje bi mogle također biti obuhvaćene ovom direktivom o posvojenjima za izgaranje srednje veličine. Ja sam predložio neke izmjene koje na neki način tu direktivu čine realističnijom kako bi mogla postati dobar instrument za poboljšanje kakvoće zraka te omogućava da nametnemo neopravdane administrativne terete za one koji upravljaju tim postrojenjima, ali također i za društvo općenito. Ponavljam, jedan dio tih e, tereta koji dolaze iz e, novog propisa će se ticati i građana. Ne govorim ovdje samo o tvrtkama ili o postrojenjima. Dakle, e, moj nacrt e, izvješća e, predlaže sljedeće stvari. Kao što sam već ranije rekao, ja bih izmijenio članak 2 koji se tiče područja primjene. Htio bih da taj dio u tekstu bude jasniji kako bismo mogli izbjeći dodavanje novih odredbi u pravnu stečevinu s obzirom da neke od njih već postoje. Također, ne mislim, mislim na mnoge postojeće propise koji su već provedeni i aktivni i kako bismo izbjegli dodatni administrativni teret za e, postrojenja i za tvrtke, kako bismo primijenili ono načelo učinkovitosti i troškova koji bi trebali biti usklađeni. Znači sve to sam radi na temelju istraživanja e, i upravo zapravo istraživanja koja su provođena u proteklih nekoliko godina su bila temelj za ovaj moj prijedlog e, izvješća. Što se tiče troškova koji bi nastali provedbom e, ove direktive, to je nešto što je u svakom slučaju opravdano. I na temelju načela usklađenosti troškova i dobrobiti možemo reći da smo uspjeli uskladiti prag za e, štetne emisije. Ja bih također htio unijeti i e, jasnu e, diferencijaciju između E, različitih postrojenja s obzirom na njihovu ulaznu toplinsku snagu. E, prvi, bi bio od 1 do 5 MW, nakon toga od 5 do 15 MW i treća od 15 do 50 MW. Dakle, to bi trebala biti podpodjela unutar ovih postrojenja za izgaranje srednje veličine. Kada govorimo o e, tumačenju tih odredbi iz priloga broj 3, ja sam predložio također neke izmjene koje se tiču članka, e, članaka 4 i 5. Što se tiče pitanja koja su još uvijek u zraku i kojima ćemo se morati pozabaviti tijekom ovog e, postupka donošenja odluka, s obzirom da savjetovanja još nisu zaključena o tim pitanjima. Činjenica je da u tom svom nacrtu izvješća nisam mogao navesti odmah sve izmjene o kojima sam razmišljao. Neke od tih e, zapravo izmjena su već na neki način raspravljena, ali o nekim elementima još nismo raspravljali i ne mogu njima sada dati konačan sud, konačno stajalište. Što se tiče delegiranih akata i e, dosega tih delegiranih akata, to je također još jedan aspekt o kojem kojem trebamo raspravljati. Kada govorimo o e, još jednoj temi, a to je e, pitanje odgovornosti podnošenja izvješća, Očito je da svaki novi propis, svaka nova direktiva ili uredba u Europskoj uniji koja se ne odnosi samo na pitanja okoliša, u ovom slučaju da, govorimo o e, znači o propisima koji su vezani uz pitanja okoliša, ali e, svaka nova direktiva ili uredba nameće e, subjektima nužnost podnošenja izvješća. Oni ta izvješća se najčešće tiču istih e, podataka koje moraju dostaviti različite institucije. Dakle, to je obaveza koja se nameće jer prikupljanje podataka je nužno kako bismo mogli provoditi kontrole. Smatram da to nije optimalno rješenje niti za države članice, niti za Europsku komisiju. Poduzetnici su ti koji su već pokazali koliko je ta obveza opterećujuća za njihovo poslovanje. I sada se pitam, možemo li možda e, kako bismo na neki način oblažili obveze e, te direktive, možemo li možda tu obvezu podnošenja izvješća temeljiti na onim već postojećim mehanizmima o drugim direktivima? Ja sam raspravljao sa stručnjacima i rekli su mi da u ovom trenutku to nažalost neće biti moguće. Trebali bismo to pitanje možda još ostaviti otvorenim i tek naknado pokušati napraviti reviziju direktiva koje se odnose na emisije štetnih plinova te osmisliti možda zajednički sustav za prikupljanje podataka i e, izvješća. Na taj način Podatke nam e, mogu dostavljati e, poslodavci i poduzetnici samo jednom, znači za sve direktive. Kada sam pripremao izvješće, još je jedno pitanje e, o kojem sam e, detaljno razmišljao, a to je obveza smanjenja emisija koja je u nekim slučajevima popraćena smanjenjem energetske učinkovitosti tih istih postrojenja. Zato e, je pokazano da ne postoji dovoljno analiza koje nam omogućuju da istinski napravimo, znači da istinski izračunamo je li E, e, postignut e, željeni učinak smanjenjem emisija koje se dobivaju izgaranjem goriva. Dakle, kada govorimo o smanjenju emisija, pitanje je dobivamo li željeni učinak ako smanjimo količinu tog goriva koje sagorijeva. Tijekom rada na izvješću pojavila se još jedna tema U projektu komisije predviđeno je da se da se također mogu e, napraviti izračuni za one postrojenja koje rade 700 sati godišnje. E, vijeće je predložilo da se izmijeni taj e, broj sati za postrojenja srednje veličine i da dođemo do tisuću sati e, godišnje, u, e, a da bi se uzimalo nekakvo prosječno razdoblje od pet godina. To je jako složeno pitanje. Zato što ta postrojenja za izgaranje srednje veličine funkcioniraju samo u zemljama na sjeveru Europe gdje je zima e, puno oštrija i zato 700 sati kao vrijeme e, funkcioniranja aktivnosti tih postrojenja nije dovoljno u tim zemljama kako bi zadovoljilo e, potražnju. Kod pitanja postrojenja koje se nalaze na otocima možemo reći da je e, ta tema riješena na pozitivan i zadovoljavajući način. To vrijedi za sredozemne zemlje, ali također i za e, zemlje koje se nalaze na sjeveru Europske unije. Dok sam razrađivao ovo izvješće, Možemo reći da je predamnom bio težak odabir. Taj odabir proizlazi između sukoba, između energetske i sukoba između energetske učinkovitosti s jedne strane, e, te potpore korištenju učinkovitih izvora energija, te također e, emisiji čestica u zrak. To vam kažem zato što je u nekim slučajevima, pogotovo u e, zemljama na sjeveru Europske unije, došlo do toga da su troškovi prilagodbe postrojenja za izgaranje novim odredbama, pogotovo kada govorimo o emisijama čestica, da bi ti troškovi bili jako visoki i da se takvo ulaganje ne bi isplatilo za postrojenja koja već jesu u funkciji i koje koriste recimo drvo kao, e, kao gorivo. No naravno sada se vraćamo na raspravu o biomasi i to bismo jednako kao i tu raspravu mogli e, odvoditi za kasnije. Ne moramo sad u ovom trenutku raspravljati o tome, ali samo da znate da postoji i taj problem. Dakle, dragi kolege, ja računam na dobru suradnju i nadam se tome. Dobio sam već prve znakove e, suradnje od strane izvjestitelja u sjeni, dobio sam već prve ideje od njih. E, što se mene tiče, ja sam otvoren čuti sve vaše argumente i sve ideje izvjestitelja u sjeni, ali također i ideje svih kolega. Što se mene tiče, ja ću pak e, pokušati doći do konačne verzije ovog izvješća koje bi, koje bi trebalo biti najbolje za sve. Možemo odmah krenuti sa izvjestiteljima u sjeni, međutim ljubazno ih molim da budu dovoljno kratki u svojim izlaganjima kako bismo u 11 sati mogli završiti s raspravom budući da nas čeka razmjena mišljenja sa povjerenikom gospodin Paolucci. Hvala predsjedatelju. Danas raspravljamo o važnoj odredbi koja će napokon pokriti jednu pravnu rupu. Kao što e, znate, riječ je o 142 tisuće tvrtki. Dakle, e, sada smo u odboru za okoliš i naravno da govorimo o težini svih tih podataka o zagađivanju. Mi znamo da zagađivanje je glavni uzročnik preuranjene smrti i znamo da smrti od zagađenja su deset puta veće od smrti e, u prometnim nesrećama, ima veliki utjecaj i na zdravlje ljudi, te znamo koliko zdravstveni sustavi pate zbog toga kako bi liječili sve bolesti koje potječu od zagađivanja. Zato ne možemo imati minimalistički pristup, e, ne možemo zanemariti pitanje kako poboljšati prijedlog Europske komisije. Naravno, ne želimo onemogućiti život ni našim tvrtkama. Mi dobro znamo da to nezagađenje zraka ne ovisi samo o e, postrojenjima, nego ovisi i o prometu. I smatramo da se ambiciozni prijedlozi moraju e, još pojačati u odnosu na osnovni prijedlog komisije. Zbog toga smatram da moramo imati postupni, razumni prijedlog i taj Mm, ali prijedlog ne smijemo učiniti manje učinkovitim ili manje utjecajnim. Moramo razraditi hrabru politiku koja će biti protuteža nekim odlukama koje su već izražene i donesene u okviru vijeća. Dakle, znamo kakvu je poziciju također zauzela i komisija, ali smatram da kada govorimo iskreno, e, temelji od kojih krećemo možda mogu biti prijedlozi vijeća, ali to mora biti samo temelj na koji ćemo se dalje nadograđivati u našem prijedlogu. Kada govorimo o dimenzijama i o e, postupnom provođenju mjera, ne smijemo zaboraviti da također i postrojenja od 1 do 5 MW koji predstavljaju 80% kada govorimo o brojkama, da su oni izravno ili neizravno E, odgovorni za 35%, odnosno više od jedne trećine emisija štetnih plinova. Kada govorimo o režimu davanja odobrenja ili registriranja, neke države članice već imaju sustav e, koji omogućuje regionalnim vladama da davaju odobrenja e, postrojenjima. Smatram da je to pitanje jako ozbiljno i trebali bismo se dobro pozabaviti tim pitanjem te e, odlučiti hoćemo li omogućiti državama članicama da imaju svoje vlastite sustave za registriranje i davanje odobrenja za rad tim postrojenjima. Smatram da već postoji e, dosta propisa koje bi trebalo uskladiti i e, Činjenica je da ni jedno postrojenje ne bi trebalo biti podložno e, e, dvijema ili više direktivama. To moramo jasno razgraničiti. Moramo jasno razgraničiti sve propise koji se odnose na pojedine kategorije koje također moramo unaprijed utvrditi. Činjenica je da e, moramo smanjiti tu listu predloženih iznimaka. Kada govorimo o vremenu za dobivanje odobrenja za rad postrojenja, 2005. godine, dakle već prije 10 godina je to utvrđeno za postrojenja koje su veća, koje imaju ulaznu nazivnu toplinsku snagu veću od 5 MW, a za one koji imaju manje od 5 MW je to nešto što se mora tek napraviti. Komisija je u okviru e, svog prijedloga za registriranje predložila ne 15, ne 12, nego 13 mjeseci, a mi smatramo da je to zapravo e, prevelik, preveliko opterećenje. Činjenica je da smo imali različite stajalište u odnosu na e, komisiju i sada govorimo o e, regulaciji postrojenja od 2005. do 2, od 2015. do 2030. za postrojenja od 1 do 5 MW. Pitanje je trebamo li napraviti pod podjelu na tri dijela od 1 do 5, od 5 do 15, od 15 do 50. Po mom mišljenju mi ne možemo definirati granice koje e, su u skladu sa onim svim vrijednostima koje su utvrđene već za sva postrojenja koje imaju nazivnu toplinsku ulaznu toplinsku snagu manje od 50 MW. I oni prijedlozi vremena e, koje je komisija predložila e, je zapravo maksimalna razina ako ne čak i preambiciozan prijedlog, znači tih 13 mjeseci. Ja, kao što sam već rekao, razumijem zbog čega zagađenje emisija ne ovisi samo o postrojenjima, nego također i o mnogim drugim elementima, ali to je nešto što mora biti ispravljeno u prilogu broj 3. Ako to ne ispravimo, onda bi značilo da zapravo zatvaramo oči pred stvarnošću koja nas okružuje u gradovima i našim državama s obzirom na prave izbore zagađenja. Znam da postoje neke instance na kojima se ova pitanja moraju produbiti i to uz ispravan pristup to je pitanje biomase, to je pitanje znači termičke izolacije, to je e, pitanje rada ograničenog broja sati tih postrojenja, te pitanje e, drugih načina e, zagrijavanja. Ja smatram da su to sva pitanja koja možemo u ovom slučaju razmotriti zato što su povezani sa ovom temom. Moramo izbjeći da se ta tema na neki način proširi tako da ne možemo doći do onih odredbi koje su potrebne upravo za posljednje zatkaranje srednje veličine. ako uzmemo previše stvari u obzir, nećemo moći odlučivati o onim stvarima koje su nam istinski bitne. Kada govorimo o kontroli e, štetnih e, emisija, tijekom tog e, postupka odobrenja za rad, za rad postrojenja, to je nešto što također treba razjasniti. Gospođa Višnjevska, izvolite. Okay. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dame i gospodo, dozvolite da na samome početku zahvalim gospodinu Gžibu na nacrtu izvješća. Raspravu o ovoj temi održali smo u prosincu. Tada smo razgovarali o važnome problemu proporcionalnosti kada se posebice govori o troškovima koji će biti nametnuti kako poduzećima tako i pojedincima koji se moraju prilagoditi odredbama direktive. Postoje tri stavke proporcionalnosti. Za početak, nepravljanje razlike između različitih kapaciteta. E, drugo je poštovanje odredbi iz direktive i treće poštovanje standarda kvalitete. Kao što smo imali prilike vidjeti, izvjestitelj nastoji riješiti problem nedostatka proporcionalnosti u prijedlogu komisije vezano uz sva tri područja. Također, smatram da je vrijedno podržati podjelu ove u kategorije 1 do 5, 5 do 15 i iznad 15 MW postrojenja je zapravo važno razlikovati u smislu normi kojim se nameću. Manja postrojenja trebaju imati pravo na nekakve olakšice ili olakotne mjere. E, učinak na kvalitetu zraka bit će vrlo različit, a isto tako to je povezano s tehnologijom koju koriste da bi smanjili emisije. Mislim da će zbog toga e, troškovna učinkovitost E, unošenja izmjena u svako od tih postrojenja u skladu s odredbama biti različita. Upravo zato mislim da je važno uzeti u obzir primjenu odredbi na svako pojedino postrojenje. Što se tiče e, normi e, onečišćenja zraka, odnosno održanja kvalitete zraka, već sada je teško ispuniti odredbe. Mislim da možemo razmisliti o drugačijim rješenjima. E, to je možda nešto što treba ostaviti u nadležnosti država članica, tako da to ne bude obvezujuće za države članice. Naime, u, u smislu toga da države članice uvijek mogu postaviti strože standarde ako žele. Dakle, u prilogu možemo to riješiti, ali mislim da e, ovaj prilog koji govori o neobvezujućim normama u obliku u kojem je sadar nije pretjerano koristen i trebalo bi ga možda ukinuti. Pitanja koje se tiču kvalitete zraka treba posebno pažljivo razmotriti zato što će imati stvarni učinak na građane posebice kada se radi o trošku koji nastaje njihovom provedbom, zato što su građani uvijek ti koji plaćaju račun. Srednje velika postrojenja vrlo su često bojleri koji se koriste za proizvodnju toplinske energije na lokalnoj razini. U mojoj zemlji u Poljskoj polovica građana koristi za primjerice zagrijavanje svojih eh, domova e, lokalnu toplanu, usluge lokalne toplane i centralnog grijanja. Tako da možda u određenim zemljama to pitanje i neće biti onoliko važno kao u nekima drugima. U određenim situacijama e, ulaganje u infrastrukturu za e, proizvodnju toplinske energije traži zaista vrlo visoka financijska ulaganja zato što se radi o infrastrukturi koja je prilično zastarjela. Radi se o sektoru koji koji više nije profitabilan i građani će se možda orijentirati prema pojedinačnim sustavima e, grijanja prostora što neće nužno biti utemeljeno na obnovljivim izvorima energije, što znači da će se zapravo e, razina onečišćenja u nekim mjestima e, još i povisiti, zato što je općenito proizvodnja toplinske energije na lokalnoj razini zapravo glavni izvor onečišćenja. Stoga je vrlo važno da standardi koji se postavljaju budu realistični. A da bi bili realistični, predložila bih da razmotrite izmjene i dopune, odnosno amandmane koje sam predložila, zato što na taj način se može poboljšati situacija za poduzeća i za građane. Hvala. Idemo dalje. Gospodin eh, Hoema. Hvala vam lijepa. Dozvolite da kratko kažem da prijedlog komisije prema mojem mišljenju nije toliko loš kao što se čini izvjestiteljima. Iako naime postoje određeni konkretni problemi koje vijeće pokušava riješiti, postoje određena izuzeća, na primjer postrojenja na offshore platformama ne podližu području primjene, a isto tako treba uzeti u obzir i područje primjene direktive o emisijama. Mislim da prijedlog ide u pravome smjeru, ali mislim da zapravo Mislim da ona postrojenja koja su ispod e, razine emisija trebaju biti uh, uključena. Trenutno postoje samo dva takva slučajeva. Mislim da je vrlo važno uzeti u obzir prijedloge vijeća, zato što mi se čini da njihova e, njihovi prijedlozi vode k smanjenju administrativnog opterećenja. Ne vidim, međutim, zašto izvijestitelj e, unosi toliko mnogo i toliko značajnih promjena u priloge, a da zato ne daje opravdane razloge. Komisija je vrlo dugo radila na studiji učinkovitosti. Meni se čini da su e, brojke E, prilično opravdane i mislim da ih izvjestitelj ne bi trebao mijenjati, a da pritom ne da za to odgovarajuće obrazloženje. Situacija od jedne države članice do druge prilično je različita, ali mislim da potpuna promjena priloga predstavlja zapravo e, malo pretjeranu intervenciju. Također u nekim državama članicama, kao što je to slučaj s nizozemskom, vrijednosti emisija su daleko ispod prijedloga koji e, se sada predlažu, čak i e, prilog 3 nama ne predstavlja problem kada se radi o velikim postrojenjima. Primjenice 80% srednjih postrojenja su bojleri, rekla je kolegica, a od 1998. godine mi u Nizozemskoj imamo nacionalne propise koji su na snazi, koji se provode, a koji kada se radi o bojlerima zapravo reguliraju situaciju i oni su već ispod vrijednosti koje se predlažu za srednje velika postrojenja. Još jedna stvar o kojoj su govorili prethodni govornici, Radi se zapravo o satima rada i prijedlogu od tisuću radnih sati. To je nešto što za mene otvara mogućnost da se ta postrojenja, da se njima zapravo upravlja na normalan način, tako da me zapravo zanima stajanje, e, stajalište komisije, možemo li na primjer ostati kod 500 radnih sati kada se radi primjerice u Finskoj i nekim drugim skandinavskim zemljama. Također, raspravljali smo o području primjene i novoj podjeli koja uključuje kategoriju od 5 do 15 megavata. Moram priznati da tu također imam određene dvojbe zato što studija učinka komisije jasno pokazuje da su troškovi vrlo visoki za kategoriju od 1 do 5 MW, a zatim krivulja troškova pada nakon 5 MW, tako da ne razumijem zašto je potrebno e, imati novi doseg za kategoriju od 5 do 15. Općenito govoreći, mislim da je prijedlog komisije dobar način da se na neki način osigura ravnoteža i troškovna učinkovitost, a isto tako da vrijede jednaka pravila za sve, što mislim da je definitivno nešto s čemu treba težiti i ovaj dom. Da bih vam pokazao što je već moguće u nekim državama članicama, zaista bih želio pozdraviti i zapravo pozvati ovaj odbor da dođe u posjet vrlo poznatoj nizozemskoj pivovari koja već ima renovirane bojlare iz 60. i 70. godina i sada se radi o nečišćenju čak ispod 17 E, miligrama e, dušikovog oksida po e, kubnom centimetru. Dakle, ja bih vas zaista sve pozvao u nizozemsku da vidite ta postrojenja i način na koje funkcioniraju. Hvala vam. A sada gospođa Rodriguez Rubio. Hvala predsjedatelju. Ja bih htjela započeti na način da se vratimo na pitanje zdravlje građana. Smatram da to mora biti prioritet u ovom odboru. Kao što ste već rekli, loša kakvoća zraka pogađa ili izaziva 400 e, preuranjenih smrti u Europskoj uniji. Dakle, činjenica je da u Andaluziji 90, više od 90% stanovništva udiše zrak na kojem, u kojem su e, emisije određenih onečišćivača više od onih koje su postavljene kao maksimalne dopuštene. To utječe ne samo na zdravlje ljudi, nego također i na uzgoj poljoprivrednih kultura. Trebamo e, donijeti određene mjere koje će razriješiti taj problem. Kada govorimo o e, E, postojećem zakonodavstvu puno puta ne postoje ograničenja najviših mogućih štetnih politika i puno puta nedostaje politička volja. Osim toga, građani nisu dovoljno informirani o ozbiljnosti tog problema, a institucije Europske unije moraju štititi države članice te nadzirati njihovu provedbu e, svih zakona i propisa Europske unije. Smatramo da ovaj prijedlog komisije e, čini upravo suprotno onoga što mi pokušavamo, a to je pokušavaju naći, a ono što mi pokušavamo to je e, napraviti ravnotežu između zaštite zdravlja ljudi, e, učinkovite energetske učinkovitosti i, pre, ne, i zapravo ne prevelikog opterećivanja za, za tvrtke i postrojenja. Možemo reći da je ova politika koja se pokušava provesti nedovoljno ambiciozna i itekako pogoduje svim E, e, svim subjektima e, u rafineriji, u postrojenjima i zapravo svim sudionicima u industriji, ne zanemarujući malo i srednje poduzetništvo. A mi smatramo da članovi Europskog parlamenta ne bi trebali samo prepisivati najniže zajedničke nazivnike, nego da bismo trebali braniti puno više interese, braniti interese socijalne većine i u ovom slučaju direktiva o javnom zdravlju bi možda mogao biti pravi smjer koji trebamo krenuti. Također moramo doći do utvrđivanja strukturni, strukturne prirode tih problema, treba primijeniti načelo neka plaćaju oni za, koji zagađuju. I kada govorimo o emisijama štetnih e, plinova, smatramo da su e, oni prijedlozi koje komisija daje preslabi i premalo ambiciozni. To sve mora biti ugrađeno i u nacionalno zakonodavstvo, kao što je recimo slučaj sa nizozemskim zakonodavstvom. Mi smatramo da nije samo problem e, transponiranja u nacionalno zakonodavstvo, nego i učinkovite učinkovite provedbe. Kada govorimo o primjeni električnih e, obnovljivih izvora energije, znamo da bi oni mogli doprinijeti 75% u smanjenju određenih vrsta onečišćivača i to je cilj koji moramo težiti. S druge strane, direktiva također predlaže modernizaciju postojećih postrojenja do 2025. 25. godine, to je još narednih 10 godina koliko ćemo kasniti u smanjenju onih e, gornjih granica dopuštenih puštenih gornjih granica emisija. Dakle, mi smatramo da ćemo time e, zapravo ovaj cijeli sustav usporiti, a ne smijemo to učiniti. E, kada govorimo o tom sustavu trgovanja emisijama, smatramo da je on doživio e, neuspjeh i da nismo uspjeli smanjiti emisije stakleničkih plinova, već smo o tome raspravljali u okviru ovog odbora u drugim prilikama i nema nikakvih poticaja, odnosno nema dovoljnih poticaja da prijeđemo na čiste izvore energije. Što se tiče prijedloga Europske komisije iz 2013. E, mi tražimo e, izmjenu desete uvodne izjave i također bih htjela sada iskoristiti ovo izlaganje da na neki način kada govorimo o zdravstvenim i administrativnim problemima da e, raspravu koju vodimo mi u Andaluziji na regionalnoj razini po, pitanji, po pitanju E, prebacivanja odgovornosti, preuzimanja odgovornosti za zagađenje zraka i za smrtne slučajeve i zdravlje koje trpi e, stanovništvo, da to zapravo na neki način ograničimo e, ne samo europske institucije, nego i na nacionalnoj razini. Hvala, sada molim gospođa Rivazi. Ljubazno vas molim da malo skratite budući da u 11 dolazi povjerenik. Hvala lijepa, nastojat ću biti što kraća. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala gospodine izvjestitelju. Kao što sam rekla, mi zaista u našem klubu zapisnika podržavamo odvu direktivu, ali temeljem prijedloga komisije i zaista bismo željeli ići još i korak dalje. Naime, radi se o direktivi koju se radi E, ne samo o postrojenjima srednje veličine, već možemo jednostavno reći da se radi o direktivi koja se bavi zdravljem građana. Nemojmo zaboraviti da postoje procjene od 400 tisuća smrtnih slučajeva diljem Europe, tako da postoji čitav niz problema kojima se možemo, s kojima se možemo poistovjetiti kad o ovome razgovaramo. Radi se zapravo o problemu koji je veći i od primjerice problema e, s duhanom ili prometnih nesreća. Međutim, imamo osjećaj ponekad da kada razgovaramo o ovim izmjenama i dopunama koje se e, predlažu, imamo osjećaj da se radi zapravo o praznoj školjci, da nema nikakvog sadržaja. Naime, postoje izmjene koje se predlažu vezano uz offshore platforme, Posle, onda imamo plinske turbine, zatim imamo kemijsku industriju koja je u potpunosti izuzeta, zatim imamo um, postrojenja koja sadrže katalizatore i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Krematoriji također. I ono što je možda i najgore jest da je zapravo prijedlog da kada se radi na primjer o kanarskim otocima e, preko oceanskim teritorijama koje pripadaju Francuskoj, da su ta postrojenja u potpunosti izuzeta. Dakle, ja jednostavno ne razumujem stajalište i nije mi jasno zbog čega e, idemo u ovome smjeru. Ja razumijem da Francuska želi apsolutno e, zaštititi e, svoja područja, ali možemo ići u tome smjeru, a da vremeno imamo postrojenja koja poštuju norme. Ja sam potpuno protiv takvih izuzeća. Ako želimo inovirati, ako želimo ostvariti industrijski napredak u Europi, onda je vrlo važno da se proizvode uređaj koji onečišćuju manje i činjenice da to trebamo činiti posvuda. Jer ako ostavimo ovakve pukotine, vrlo brzo će nam se veliki broj primjera i slučajeva izgubiti kroz te pukotine. Također vidim da ste E, e, pomaknuli granične vrijednosti za sumporni dioksid kao i za još nekoliko e, plinova. Moram priznati da mi nije jasno zbog čega to činite, zato što su sadašnje najviše dopuštene razine zapravo manje restriktivne od onih prijašnjih. Također ne razumijem zašto ovdje radimo na tri kategorije, jedno od 1 do 5, pa zatim od 5 do 15 i onda iznad 15. Nije mi jasno čemu ova kategorija od 5 do 15. I također jedna stvar na koju se malo e, zaboravilo, a to je energetska učinkovitost i prinos. Mislim da je to problem na koji se pomalo zaboravilo. Postoje dakle postrojenja koje proizvode električnu energiju i među ostalim za sagorjevanje koriste primjerice drvo, a istovremeno se toplinska energija koja se u procesu proizvodi jednostavno ne koristi i sve ih je više i više na europskom teritoriju. Ako želimo energetsku učinkovitost, onda je važno da se ima na umu primjerice da ako netko koristi drvo kao e, glavni ogrebni materijal za proizvodnju električne energije, onda je vrlo važno da se prikuplja i toplinska energija, a ne da cijela toplinska energija jednostavno odlazi u atmosferu, a da se pritom ne vodi računa o energetskoj učinkovitosti. Zbog toga mislim da treba izmijeniti i dopuniti tekst, jer ako želimo e, zauzeti zauzeti nekakvo zeleno, ekološko stajalište, onda moramo ići korak dalje. Jer ako ne idemo korak dalje, onda ćemo imati prazno mrtvo slovo na papiru, a isto tako ne možemo niti od javnosti očekivati pozitivnu reakciju. Hvala. E, posljednji govornik, gospodin Peričini. Zahvaljujem predsjedatelju. I ja zahvaljujem izvjestitelju na svemu što je sada napravio i na skici na nacrtu ovog e, izvješća. Također i što se osvrnuo na radni program komisije za 2015. po pitanju e, paketa mjera za čist zrak. Ja se slažem s onime što su upravo rekli Verdi sa kolegica Rivasi po pitanju izvješća koje su, e, po pitanju izuzeća koje su navedene u tekstu. Također smatramo da prijedlog direktive ne smije biti u suprotnosti sa direktivama o ekodizajnu i o e, industrijskim emisijama, nego moraju slijediti ciljeve smanjenje emisija zemalja poticajući na korištenje tehnologija koje bi bile air friendly. Također ne smijemo uzeti, ne smijemo zanemariti boljih, eh, prihvaćanje boljih tehnologija na tržištu te poštivati okolišne standarde koji će nam omogućiti da održavamo kakvoću eh, zraka, ali također da ne gubimo dobit naših, eh, naše industrije. Moramo imati razumnu, razuman odnos kako bismo uskladili kako ekonomsku, tako tako i okolišnu politiku. Moramo uspostaviti sustave e, praćenja, kontrole i revizije koji će stalno funkcionirati, a kada govorimo o trodimenzionalnim sustavima, oni bi mogli pravodobno dostavljati informacije kako institucijama, tako i javnosti. U članku 24 direktive o industrijskim emisijama se bavi tim pitanjem. Možemo također ovdje navoditi i e, o učinkovitom smanjenju emisija do 2030. što je u skladu sa dugoročnim ciljevima smanjenja emisija u, na razini Europske unije. Možemo krenuti od malih ili srednjih postrojenja ali taj prijedlog ne smije ostati nedovršen. E, sva ta postrojenja koja su u, e, koja predmetna postrojenja E, e, govore samo, e, ta sva postrojenja koje postoje zapravo govore o diversificiranoj upotrebi i ispuštanju šetnih plinova. Sada kratko dajem riječ gospodinu Dansu. Hvala vam lijepa. Očito je da je ovo samo jedna polovica paketa mjera koje se odnose na kvalitetu zraka, a druga je naravno direktiva o nacionalnim emisijama i sasvim je jasno da zapravo trebamo imati jedan opći pregled onoga što činimo kada se radi o srednje velikim povjerenjima. Moram priznati da sam pomalo razočaran. U potpunosti se slažem sa onime što je rekao gospodin i vezano uz razinu ambicije koju odražava ovo izvješće. Naravno, znamo koliki je opseg problema, mnogo smo o tome govorili, ali mislim da zaista nema nikakvoga smisla da se ulazi e, u pregovaračku poziciju sa vijećem, e, tako da se jednostavno preuzima um, ili vijeće, stajalište vijeća ili da zauzimamo stajalište koje je pregovaračku, u pregovaračkom smislu slabije. Ipak smo mi parlament i moramo znati kakve su nam ambicije. Temeljem toga, kao što je ranije rečeno, smatram da razina izuzeća i čitav niz drugih primjera u velikoj mjeri razvodnjavaju ono što bismo zapravo trebali predstaviti kao ambiciozno izvješće. Mislim da tehnologija postoji, znamo što se može učiniti i nema nikakvog razloga da zapravo prihvaćamo prihvaćamo ovakva izuzeća vezano uz postrojenja srednje veličine. Ja apsolutno nemam nikakvih takvih namjera kada dođe na mene red da napravim e, mišljenje u ime socijalista i demokrata vezano uz direktivu o nacionalnim emisijama. Razmislimo još jednom dobro na što ovdje ciljamo, zato što se s ovim velikim problemom možemo u konačnici nositi samo ako E, ono što predlaže komisija zadržemo kao minimalno e, polazište s kojeg ćemo dalje razvijati situaciju. Hvala, sada gospođa Gerling. Hvala gospodine predsjedatelju. Postoji nekoliko stvari koje sam željela spomenuti, ali nemamo puno vremena pa ću postaviti samo jedno pitanje. Zašto je e, pojam particulate matter, dakle četečna stvar zamijenjena riječju dust, prašina? Prašina, dakle dust na engleskom nije pretjerano znanstveni pojam. Particulate matter čini nam se e, idealnim rješenjem i među ostalim pojavljuje se u cjelokupnom e, nizu zakonskih akata koji se bave e, pitanjem kvalitete zraka. Zašto je to promijenjeno u riječ dust? Prašina. Hvala vam lijepa. Gospodin Lins. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na izvrsnom poslu. E, što se tiče postrojenja e, toplinske snage između 1 i 5 MW, također i što se tiče e, onih koji koriste kao gorivo biomasu ili drvo, upravo u našoj državi smo napravili velike korake prema naprijed kako bismo promicali obnovljive energije. Ta postrojenja su još uvijek ograničena, to je činjenica, ali ako imate neko postrojenje koje košta 200 e, tisuća eura i ako se e, zahtijevaju određena ulaganja koja će e, zapravo dovesti do povećanja troškova od 500 tisuća eura. Činjenica je da dobit neće biti moguća i nakon toga predlažemo jedino zapravo prilazak na obnovljive izvore energije, a ne na korištenje fosilnih goriva. Hvala. Riječ ću dati gospodinu Fjelanu, pa zatim komisiji. Hvala vam, bit ću kratak. Ovo je važno zakonodavstvo kako bismo postigli nacionalne ciljeve za emisiju, no jedna stvar koju bih ja rekao ovdje je planovi za korištenje krute biomase, osobito u drvnoj industriji, pilanama i sličnome. Jer za to sve skupa mislim da moramo imati motivaciju i sa strane zaštite okoliša, ali i učinkovitosti financijskih resursa. Dakle, radit ćemo na strategiji za šumarstvo i bavit ćemo se time koliko je taj sektor važan za ispunjavanje naših politika za zaštitu okoliša i koliko je važan za promjenu koja nam je potrebna. Dakle, zbog toga moramo se pobrinuti da ovdje ne provodimo neku politiku koja bi došla do zatvaranja velikog broja malih pilana i tome sličnoga. Naime, to bi dovelo do većeg transporta, većeg uvoza i zapravo većeg nanošenja šteta okolišu. Dakle, velik broj stvari sa kojima sam se ja bavio, primjerice duplikacija, mislim da se doista izvjestitelj time uspio um, pozabaviti, zatim ne na neuvođenje ograničenja broja radnih sati u pojedina postrojenja, jedino područje gdje još uvijek smatram da bismo morali pozabaviti se time su zapravo ti pragovi za mala postrojenja koja koriste kruta goriva. Dakle, ukoliko bi se pozabavila tim pragovima ili određenim izuzetima koja postoje, dakle, ako gledamo zemljepisno, ako se nalazimo u situacije gdje se ne postoje nekakve izravne posljedice na ljude ili na okoliš ili ukoliko iz tehničkih razloga to nije moguće provesti, postoje dakle dobri načini da se pozabavimo takvim situacijama, dakle gdje nema negativnih posljedica, ali gdje ima postoje veliki troškovi ukoliko se provedu ove ovdje zamislim. Hvala. Hvala. Sada reći dajem komisiji, gospodin Halen i zamolio bih ga da bude kratak jer nas povjerenik Vela čeka ispred vrata. Hvala. Hvala vam. Da, biti ću što je spori, pardon, brže moguće. Dakle, Znamo da e, vidimo da je velika podrška e, za izvjestitelje i obuhvat direktive od 1 do 50 MW bi trebao biti zadržan jer se time e, podržavaju oni općeniti standardi, ali državama članicama se daju smjernice kako se pozabaviti sa onim žarišnim točkama. No, brine nas oslabljivanje dodatka trećeg u smislu razina koje se propisuju za nove pogone, a to je nešto što zapravo ne upućuje na najnaprednije tehnologije koje se danas mogu upotrebiti u ovim žarišnim područjima. Tako da smatramo da je to određeno oslabljivanje. Mjerila koja smo mi unijeli u zakonodavstvo su zapravo odgovarajući pokazatelj onoga što je moguće postići. I to bi bilo oslabljeno ukoliko se ovako djeluje na industriju koja je predvodeća u svijetu, ali mogla bi izgubiti tu uh, poziciju uh, suočena sa konkurencijom SAD-a ili Istoka. Žalimo što neke odredbe znače, su značajno oslabljene zbog toga što naš prijedlog je oblikovan kako bi si ga mali i srednji poduzetnici mogli priuštiti i isto tako kako bi dao jednu dugoročnu sigurnost. 2025. E, i 30. su bili datumi kojima smo se mi bavili. Ukoliko dođe do oslabljenja, logična posljedica će biti da će svi kroz par godina tražiti reviziju i e, postroženje standarda, što bi naravno stvorilo određene neučinkovitosti e, što se tiče financijskih ulaganja koja su potrebna, koje moramo uložiti kako bismo zaštitili naše građane. Odgoda određenih odredbi je nešto što također smatramo problematičnim. Dakle, ovdje direktivi imamo dugoročnu politiku do 2030. A uvodi se cijeli niz izuzetaka koji idu do 2035 što zapravo ne bi pomoglo državama članicama u postizanju prihvatljive kvalitete zraka u prihvatljivom vremenskom okviru. I zbog toga nam je to razlog za brigu i također bismo spomenuli, čuli smo neka pitanja o vrijednostima emisija iz dodatka 2 koje se predlaže da budu promijenjene, e, želi bismo reći da smo zabrinuti, to smo već u vijeću spomenuli, e, što se zapravo oslabljuje, e, oslabljuju granice za sumpor, postoje određena goriva sa visokim sadržajem sumpora koja se koriste u Europskoj uniji i mi želimo da se ona mogu koristiti za što su nam potrebni određeni standardi. Dakle, neki od naših stavova sadržavaju i u nacrtu izvjestitelja, ali brinemo se da je to uveliko oslabljeno i da se smanjenje razine sumpora odgađa do 2035. a to pak ima velik utjecaj na stvaranje krutih čestica koje udišemo u našim gradovima. Što se tiče dosljednosti zakonodavstva, sa time se potpuno slažemo i vidimo da postoje određeni elementi vezani uz e, rafinerije i papirnu industriju, dakle time se trebamo pozabaviti kako bismo imali dobru dosljednost između direktive o industrijskim emisijama i direktive o velikim o srednjim postrojenjima za izgaranje. No upozorio bih samo na to da u dodacima se moramo pobrinuti da ne postoji blaži režim za velika postrojenja nego za e, manja i srednja postrojenja. To je jedna e, zadrška koju imamo što se tiče ove dosljednosti zakonodavstva. I predsjedniče, eto to su moji komentari. Siguran sam da se nisam pozabavio nekim pitanjima koje su na konkretno upućena, no ako želite mogu se time pozabaviti ili to možemo riješiti bilateralno. Hvala i još se ispričavam u ime svog ravnatelja, ravnateljice koja je željela doći na nažalost na bolovanje i nije mogla. Hvala vam. I posljednji vrlo kratki komentar naš izvjestitelj gospodin Žib. Hvala Hvala vam predsjedatelji, poštovani zastupnici, izvjestitelji u Sjeni. Moja namjera nije bila oslabiti zakonodavni prijedlog. Međutim, mislim da valja napomenuti činjenicu da za svaki od ovih prijedloga postoje obrazloženja, opravdanja koje su podkrepljene dokumentima koje su nama dostavljeni tijekom našeg rada. Ja sam otvoren vrlo na sve vaše komentare, no rekao bih sljedeće. Područje gdje imamo stambene zgrade sa velikim brojem stanova ili ako imamo jedan centralizirani izvor grijanja, primjerice na okružnoj razini, tada moramo izbjeći prestroge uvjete za mala postrojenja. Jer ukoliko to učinimo, stvorit će se okruženje gdje će se pokušati prebaciti sa tog oblika grijanja na individualan oblik grijanja, što bi zapravo povećalo razinu emisija. I to nije uopće upitno, to smo vidjeli u velikom broju država članica i zbog, zbog toga upravo to i napominjem. E, inače se zahvaljujem svima na komentarima, vrlo sam otvoren na raspravu o tome, zbog vremenskih ograničenja, eto ne mogu reagirati na sve komentare, E, naš gost povjerenik već je ovdje, tako da e, ću se samo zahvaliti svim kolegama na konstruktivnim informacijama. Hvala vam. Ja samo želim podsjetiti na rok za podnošenje amandmana. E, dakle, uz digitalne potpise rok je 5. ožujka u 12 sati. Razmatranje amandmana bit će tijekom posljednjeg sastanka u ožujku i glasanje u NVU 13. i 14. travnja. Sada ću samo podsjetiti da točka sedma dnevnog reda će biti prebačena za danas popodne nakon glasanja. Možemo odmah prijeći na razmjenu gledišta sa našim povjerenikom Karmenom Velom, povjerenikom za okoliš, pomorstvo i ribarstvo. Zadovoljstvo mi je što ste danas s nama i što odmah možemo započeti raspravu. Poznamo radni program komisije, no kao što znate imamo određena očekivanja od vas e, što se tiče vaših aktivnosti i kao i obično, odmah ću vam dati riječ za vaše uvodne napomene, a nakon toga ćemo započeti sa pitanjima naših zastupnika iz pojedinih klubova zastupnika. Na kraju ćemo vama dati kao i obično priliku za odgovor. Izvolite. Zahvaljujem Giovanni, predsjedatelju i želim svima dobro jutro. Za početak moram vam se zahvaliti e, što ste me danas pozvali u parlament na ovu razminu gledišta o našim prioritetima za ovu godinu. Isto tako da se pozabavimo e, radom tijekom mog mandata. Tijekom saslušanja obećao sam e, pozabaviti se svim ovim pitanjima u jednom otvorenom, transparentnom dijalogu. I od početka mandata, 1.11. već sam se susreo sa mnogima od vas na osobnoj osnovi i vaš savjet, vaš stručna mišljenje bila su mi od velike koristi. I današnja razmjena gledišta je za mene zapravo sljedeći korak u daljem razvoju našeg međusobnog dijaloga. Tijekom svog saslušanja posvetio sam se radu na sedmom programu za zaštitu okoliša i plan je zapravo oblikovan kako bi se potaknulo e, potaknuo rast inovacija koje će biti temeljene na niskom korištenju ugljika i pametnom korištenju resursa. To će nam omogućiti da koristimo prirodni kapital Europe i da zaštitimo zdravlje i dobrobit naših građana. Danas bih želio istaknuti kako će komisija raditi na tome 2015. godine. Započet ću sa jednom stavkom koja je bila u središtu radnog programa komisije i o kojem sam raspravljao s nekolicinom od vas u proteklim tjednima. To je paket za cirkularno gospodarstvo. Znam da većina eh, vas u odboru se suprotstavila povlačenju eh, povlačenju direktive o otpadu i jasno mi je da postoji određeni skepticizam, no molim vas da imate na umu da smo mi posvećeni radu na tome i da ćemo ispuniti to. Dakle, očekujem da će komisija nastaviti sa formalizacijom e, rada na ovom nadolazećim danima, a središte naše pažnje je pobrinuti se da će novi prijedlog ponuditi više i da će to učiniti brzo. Smatram da se svi moramo usredotočiti pripremiti za rad na našem novom prijedlogu. Motivacija za toga je jednostavna. Želimo Europu usmjeriti ka stvarnom održivom rastu. A to znači promicati kružno gospodarstvo. Ali isto tako želimo privesti kraju regulatornu nesigurnost za one čiji će poslovi u budućnosti o ome ovisiti. I isto tako za one koji su već znatno uložili ili koji žele ulagati u to tekst u radnom programu ne može biti jasniji nego što je. E, zamjena novim ambicioznim predlogom do kraja 2015. u smjeru promicanja kružnog gospodarstva. Dakle, to nije dvosmisleno. Dakle, naša motivacija je jasna i kanji cilj jednostavna, ali kako bismo to postigli, treba će nam vaša pomoć. E, naš novi pristup e, ima dva sloja. Prije svega predložit ćemo novi zakonodavni prijedlog o ciljevima za otpad. Taj novi prijedlog uzimat će u obzir informacije koje smo već dobili tijekom javnih konzultacija i isto tako od vijeća i parlamenta, osobito one komentare e, koje smo čuli od mnogih o tome da prijedlog za otpad mora biti više usredotočen na pojedine zemlje. I tako će komisija pokušati razmotriti sve raspoložive nove informacije, ali temeljiti se na e, radu koji je već proveden kako bismo e, pripremili naš prijedlog za otpad. Budite sigurni da će novi prijedlog i dalje imati na viziju Europske unije o hijerarhiji otpada i isto tako e, pokušati povećati razinu reciklaže u Europi. Dakle, moramo postaviti ambiciozne, no izvedive, mudre i učinkovite ciljeve. Naš uspjeh mjerit će se prema tome koliko će se dobro provesti politike na terenu u svakoj državi članici. Moramo biti ambiciozni u provedbi, a drugi korak će biti da ćemo zatvoriti krug u tom kružnom gospodarstvu. Dakle, bavit ćemo se drživom potrošnjom i proizvodnjom. Dakle, i upstream u proizvodnji korištenju, prije nego što proizvodi postanu otpad, i isto tako downstream. Dakle, nakon što se proizvodi više ne smatraju otpadom. I vidjet ćemo što se može učiniti kako bismo potaknuli i razvili tržište za reciklirane proizvode. Dakle, ovdje mi pada na um izraz e, ako ne upotrebiš, izgubit ćeš. I stvarna bi ironija bila da smo toliki trud uložili u stvaranje ogromnih količina e, materijala koji se može ponovno upotrijebiti ukoliko taj materijal nikada ne upotrijebimo. I zbog toga moramo vidjeti kako možemo zajamčiti da će reciklirani materijal ponovno biti uveden u proizvodni lanac. I isto tako reciklaža se može učiniti jednostavnijom, može biti jeftinija, učinkovitija, ukoliko se proizvode oblikuje i koristi imajući na umu da se minimizira konačni otpad rad na toj drugoj polovini kruga imat će oblik jednog programa gdje ćemo identificirati što se može brzo učiniti, a koje se druge mjere mogu predložiti kasnije tijekom našeg mandata. Također se bavimo time kako učinkovito korištenje resursa i kružno gospodarstvo može doprinijeti našim ambicijama po pitanju energetske učinkovitosti. Dakle, to je isto nešto što čime će se pobaviti naše, pozabaviti naše priopćenje o energetskoj uniji koje će e, sutra popodne predstaviti e, gospodin Šepčević. Oba ta vida paketa o kružnom gospodarstvu i revizija ciljeva otpada i program koji će se baviti ovim proizvodnim dijelom ciklusa e, zapravo će biti pušteni u pogon prije kraja ove godine. I nadam se da se slažete da je to dovoljno širok i ambiciozan program koji je u skladu sa sedmim okvirnim programom za zaštitu okoliša i u skladu sa budućim e, razvojnim, e, održivim razvojnim ciljevima, a njima ću se pozabaviti malo kasnije. Podsjetio bih vas samo da je 12. cilj e, održivih razvojnih ciljeva UN-a E, konkretno navodi da se moramo pobrinuti da postignemo održivu proizvodnju i održivu potrošnju. Dakle, zbog toga smatramo da ovaj paket e, sam po sebi nije dovoljan da ispunimo taj cilj. Dakle, usredotočimo se na taj izazov i učinimo to zajednički. E, maksimalna vrijednost iz resursa je nešto za što je potrebna aktivnost u svim fazama životnog ciklusa proizvoda. Dakle, od sirovina, oblikovanja, produkcije, distribucije, potrošnje robe, e, oporavka i programa ponovne upotrebe proizvoda, pa sve do upravljanja otpadima i vraćanja materijala u proizvodnju. Naravno, ne počinjemo, od nule ovdje. Prikupili smo mišljenja o prijedlogu za otpad koji smo predložili prošli tjedan, prošlo ljeto i tu smo uključili velik niz dionika. I moram vam se svima zahvaliti, doista iskreno, na vašim informacijama, na zanimanju koje ste pokazali i siguran sam da će to biti od koristi u budućnosti. Također postoji cijeli niz aktivnosti, alata, mjera u području koji se bavi kemikalijama i proizvodima koji već doprinose izgradnji našeg kružnog gospodarstva. I dakle moramo povezati to stručno znanje sa našom političkom odličnošću kako bismo ponudili jedan sveobuhvatni paket. Prošli prosinac e, u Lijonu e, na europskim, dodjela europskih nagrada za poslovnu zajednicu, e, vidio sam veliku inovaciju. Postavlja se pitanje kako to možemo dalje potaknuti, kako oblikovati e, mudru politiku oblikovanja proizvodna. Da li se mogu upotrebiti instrumenti poput ekodizajna i što je sa kvalitetom recikliranih proizvoda? Možemo li dakle upotrebiti naše zakonodavstvo o kemikalijama kako bi se poboljšala kvaliteta recikliranih materijala i kako bismo spriječili da štetne tvari ponovno dođu u proizvodnju. Zatim što je sa ključnim sirovinama? Industrijski otpad je pola svog otpada koji se proizvodi u Europskoj uniji. Dakle, kako ćemo se najbolje sa time uhvatiti u koštac? E, možemo li možda najbolje raspoložive tehnologije razmotriti kako bismo dobili bolju kružnu ekonomiju u našoj industriji? Također kako poboljšati upravljanje e, opasnim otpadom, e, što je sa potrošačkom politikom koja će više biti u skladu sa ciljevima našeg kružnog gospodarstva i kako Europska unija može podržati kružno gospodarstvo kroz financijsku podršku. To su sve pitanja e, na kojima moramo raditi zajedničkim tijekom dolazećih mjeseci mjere koje možemo upotrebiti mogu povezati legislativne aktivnosti, tržišne instrumente, istraživanje inovaciju, poticaje, razmjenu informacija i podršku za dobrovoljne pristupe i programe. To bi omogućilo poslovnoj zajednici, uključujući malim i srednjim poduzetnicima, konkretne alate, instrumente koji bi unaprijedili prijelaz na kružno gospodarstvo. Pripremno izvješće komisije o Europskom strateškom planu investicija naglašava važnost učinkovitosti resursa i identificiraju kao jednu od ključnih ciljeva. A to se može prevesti u stvarnu podršku za projekte ekoinovacije i nadopuniti podršku koja već postoji e, u europskim strukturnim fondovima. Postoje dakle mnoge potencijalne aktivnosti i mi ćemo se široko konzultirati prije nego što izaberemo one alate koji će biti na najveće koristi. Vaše sudjelovanje u procesu bit će od velike važnosti i kao i uvijek ja sam otvoren e, na vaša stajališta, počevši od današnje razmjene i vašeg izvješća na vlastitu, vlastitu inicijativu koje, koliko čujem, bi moglo biti odobreno na plenarnoj prije ljeta. Dakle, budimo inovativniji i radimo strateškije i ambicioznije i radimo to zajednički. Što se tiče direktive o e, ograničenjima nacionalnih emisija za kvalitetu zraka, Prijedlog je i dalje na stolu i u nadolazećim pregovorima mi ćemo ponuditi jedan izmijenjeni prijedlog koji će u obzir uzimati e, stajališta suzakonodavca i odražavati sinergije sa politikama koje se bave klimom i energijom. Također usredotočit ćemo se na smanjenje administrativnog opterećenja, ali bez dovođenja u pitanja ciljeva koje smo si postavili. Sada kada imamo procijenjene troškove temeljene na ažuriranim statističkim podacima iz država članica, važno je raspravu preseliti na jednu političku razinu. Dakle, jasno je da još uvijek postoji razlozi za brigu što se tiče prijedlo, što se tiče ovih stvari kojima se moramo pozabaviti, ali isto tako važno je da zadržimo ovu razinu ambicije da smanjimo ozbiljne prijetnje zdravlju. I radujem se stajalištima parlamenta i vješća o ovom prijedlogu i uvjeravam vas da je komisija posvećena pružiti svu pomoć i sudjelovati u iznalaženju jednog brzog i zadovoljavajućeg sporazuma. E, upravo ste raspravljali nacrtu izvješća gospodina Žiba o e, postrojenjima za izgaranje srednje veličine. Ispričavam se na izgovoru imena izvjestitelja, malo je teško. Ovi planovi dakle značajno doprinose smanjenju zagađenja zraka i to osobito u urbanim područjima i drago mi je što Europski parlament želi doći do dogovora u prvom čitanju sa latinskom, tijekom latinskog predsjedništva. Komisija bi naravno pripomogla u ovakvom sporazumu i nadamo se da ćemo imati pozitivne rezultate u tim našem poslu određivanja konačnih ciljeva. još jedna inicijativa u radnom programu e, i su održivi razvojni ciljevi UN-a. Sa svojim kolegom Nevenom Mimicom, povjerenikom za razvoj, predložili smo prije tri tjedna jedno priopćenje o siromaštvu odnosno privođenju kraju siromaštva i poticanju održivog razvoja. E, u rujnu ove godine čelnici država će morati dogovoriti sa jednom okviru nakon 2015. koji će ići nakon milenijskih razvojnih ciljeva i provesti e, rezultate konferencije Rio Plus 20 o održivom razvoju. Eh, Ovo je oblikovalo viziju Europske unije za jedno novo globalno partnerstvo. A to je nešto što je nužno ukoliko želimo ispuniti održive razvojne cilje. A jedan od njih se konkretno bavi proizvodnjom i potrošnjom. Europska unija može postati globalni eh, vođa u cijelom nizu područja, primjerice identifikaciji novih ciklusa potrošnje i proizvodnje koji bi bili održiviji, Zatim imamo pitanje upravljanja oceanima i zaštite vrijednih pomorskih resursa i globalnih ekosustava, a kao što znate iz mog saslušanja upravljanja oceanima je jedan od ključnih prioriteta mog mandata. Priopćenje koje smo usvojili postavlja stajalište komisije o tome što je potrebno kako bismo proveli ovaj globalni program. On uključuje ideje o nadzoru, odgovornosti i reviziji naših obaveza popis aktivnosti oblikuje jedan put ka učinkovitoj implementaciji okvira nakon 2015. i to kroz konkretne aktivnosti i za Europsku uniju i za druge. I unaprijed se e, radujem raspravi sa parlamentom kako bi naša europska stajališta mogla biti prevedena u stvaranje programa nakon 2015. koji bi bio doista uspješan. Što se tiče prirode, ova godina je godina prirodnog kapitala. I kako bismo to učinili vidljivijim, e, provjet ćemo cijeli niz događaja, počevši sa izvješćem o stanju prirode, ovo proljeće, zatim konzultaciji o e, provjeri legislative koja se bavi zakonodavstvom i isto tako srednjoročnom revizijom e, Europske strategije za bioraznolikost ovo ljeto. Prošli tjedan smo započeli partnerstvo sa Europskom investicijskom bankom na jednom pilot projektu o programu za financiranje prirodnog kapitala, NCFF. I to je jedan inovativan primjer toga kako se poslovna i poslovni program i one koji se bavi biološkom raznolikošću e, može zajednički razvijati. A to je sve zapravo unutar e, sklopa programa REFIT. I mnogi među vama, ali isto tako i građani i nevladine organizacije, e, pridodaju veliku važnost zakonodavstvu koje se bavi zaštitom prirode. Komisija je svjesna da postoje mnoga pitanja koja se tiču ovog našeg programa REFIT. Komisija će provesti e, procjenu koja će biti vrlo temeljita, transparentna i postavit će dosta mogućnosti za sudjelovanje u službenim događajima, primjerice Zeleni tjedan početkom lipnja koji će se ove godine usredotočiti na prirodu, na bioraznolikost i isto tako konferencija dionika za fitness program koje će, biti, koje će se odvijati tijekom rujna. I naravno znam da se mogu sloniti na sudjelovanje Europskog parlamenta. Naprijed se radujem danjem promicanju ovog programa koji sam spomenuo e, i to će se temeljiti na izvješću o stanju okoliša. E, to je jedno veliko izvješće koje se svakih pet godina provodi i njega provodi Europska agencija za zaštitu okoliša. No, na kraju rekao bih samo par riječi o pitanju provedbe. Tijekom mog saslušanja rekao sam da države članice moraju poboljšati svoje funkcioniranje, e, neke od njih čak znatno, u smislu provedbe. Znam da dijelite sa mnom taj cilj potpuna i odgovarajuće implementacije zakonodavstva koje ste vi usvojili zajedno sa vijećem. Isto tako znam da se slažete da nema smisla e, odrediti cilj ukoliko taj cilj na kraju ne ispunimo. I kako bismo to postigli, e, ja ću bliže surađivati sa državama članicama kako bih pomogao nadići prepreke, kako bih vidio gdje zapravo leže problemi i kako bih kako bismo zajedno radili na e, poštivanju europskih zakonodavstva. E, vi mi naravno u tome možete pomoći, možete trebiti svoj utjecaj mreže u svojim zemljama, u svojim izbornim, izbornim zajednicama kako bismo pomogli tom provođenju. I to će zapravo stvoriti jedno područje gdje će bolje funkcionirati i naša poslovna zajednica. A što je još važnije, pobrinut ćemo se da poštujemo visoke standarde zaštite okoliša koje zaslužuju naši građani. Zahvaljujem se na vašoj pažnji i radujem se zanimljivoj razmjeni gletišta i hvala što ste me slušali. Hvala vam lijepa, hvala vam na izlaganju i hvala vam na vrlo jasnoj viziji koju ste iskazali vezano uz određena pitanja, ali mm, mi smo zapravo tražili da se specifično razgovara o radnom programu e, komisije. Sada ću dati riječ predstavnicima različitih klubova zastupnika i odmah krećemo sa e, Peterom Lizeom za EPP. Puno hvala predsjedatelju. E, ja bih e, zapravo zamolio da Ivo Belet, e, do koordinator, koordinatora, da on započne. Uh, Hvala Petar, hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, dobar dan, dobrodošli na sastanak odbora. Ja imam dva konkretna pitanja. Naravno, jako nam je drago da prijedlog o nacionalnim emisijama, odnosno vršnim vrijednostima nacionalnih emisija, još uvijek jest prijedlog na kojem se radi, unosit će se izmjene i dopune i veselimo se čuti o čemu će se raditi. Dva konkretna pitanja. Prvo, naravno, mislim da svi u ovoj prostoriji žele ambiciozni prijedlog, ali želimo da se to kombinira sa minimumom birokracije i sami ste se na to osvrnuli. Na koji način mislite riješiti taj paradoks? To je prvo pitanje. A sljedeće što želimo pitati vezano također uz tu temu, znamo da nekoliko država članica, što bi će čak i određeni veći broj, ima poteškoća sa udovoljavanjem trenutnim vršnim vrijednostima emisija Možete li mi molim vas reći na koji način namjeravate pomoći državama članicama koje sada imaju poteškoće kako bi udovoljile još ambicioznijim budućim ciljevima? To nipošto nije lagano. I moje drugo pitanje, ako dozvolite gospodine predsjedatelju, vezano je uz e, eurostandarde emisije cestovnih vozila. Svi znamo da trenutni testni ciklus ne odražava stvarnu situaciju s emisijama u stvarnome svijetu, znamo da se spominju neki planovi vezano uz reviziju toga ciklusa, ali nas konkretno zanima e, koje ćete korake poduzeti da 2017. godine, tri godine nakon e, e, donesenih mjera u atestnim ciklusima koristimo stvarne podatke. Hvala, sada gospodin Matijas Goethe za socijaliste. Puno hvala. Za razliku kolega, od kolega iz EPP-a, mi nismo toliko zadovoljni kada govorimo o e, paketu mjera komisije. Znači, nada je ta koja posljednja umira i nadamo se da se sve može poboljšati, zato ćemo vidjeti što će se moći napraviti u narednih nekoliko mjeseci na razini komisije. U svakom slučaju, pozitivno je da smo pokrenu, da ste pokrenuli inicijative u tom smjeru, e, ali na neki način smo tek na pola puta kada govorimo o otpadu, o recikliranju, o energetskoj učinkovitosti, o i važno je usmjeriti pozornost na te aspekte. A Europska komisija je ta koja je već rekla da su jako veliki potencijali u igri, da je možda u igri otvaranje e, dva milijuna novih radnih mjesta i možda bismo zaista e, trebali nastaviti, ali malo ažurnije tim putem. Mislim da sve ide nekako presporo. Nadamo se da ćete nas iznenaditi i da ćemo zaista vidjeti poboljšani prijedlog. Što se tiče provođenja zakonodavstva Europske unije po pitanju zaštite okoliša, mi mijenjamo jako puno propisa, donosimo mnogo novih e, zakona, odredbi, ali provedba se odvija na razini država članica i tu nastaju problemi. Zašto? Zato što države članice su te koje ne djeluju e, kako smo mi mislili e, da će djelovati kada smo donosili odluke Znači kada govorimo o okvirnoj direktivi o vodama, o prirodnim staništima, e, pitanje je što će se dogoditi kada e, će Europska unija nadzirati provedbu svih propisa vezanih uz ekologiju u Europskoj uniji. Dakle, hoćemo li imati više sredstava na raspolaganju upravo za povećanu provedbu i nadzor provedbe tih politika? Što se tiče ribarstva, meni je jasno da postoje neke države članice čije e, vlasti na neki način okreću glavu, zatvaraju oči pred tim problemom i na taj način ne provode europsko zakonodavstvo. Možda nam je potrebna drugačija strategija. Tu je i sedmi program za okoliš koji se odnosi na potrebu za učinkovitim kontrolama. Ja bih sada htio znati što vi mislite o tome i što komisija misli napraviti po tom pitanju. Jako je puno točaka na dnevnom e, redu i jako je puno inicijativa koje se žele pokrenuti i smatramo da ako to se uspite, to će biti veliki uspjeh. Madame Gerling. Gospođa Gerling za e Hvala. Hvala, povjereniče Vela. Dozvolite da vam na samom početku zahvalim na ponekad tihom, ali vrlo snažnom e, glasu potpore e, vezano uz paket mjera e, kojim se trenutačno raspravlja. Međutim, ja bih zapravo žela govoriti o nečem drugom, a to je direktiva o pticama i njihovim staništima. Spomenuli ste to u svojem uvodnom izlaganju. Svi smo imali prilike vidjeti i temeljem vašeg inicijalnog pisma da je zapravo predsjednik Juncker zatražio da se obavi procjena funkcionalnosti te direktive. Mene bi zapravo zanimalo kakvo je sadašnje stanje te revizije i koja su jamstva da budući prijedlozi neće biti spekulativne naravi E, odnosno da se u medijima neće e, pretjerano govoriti o onome o čemu se govori sada i da se to neće pokazati istinitima, to je razvodnjavanje postojećih odredbi direktive. Hvala. E, gospodine Gerbrandi, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju i hvala lijepa gospodinu povjereniku prije saslušanja u ovome domu ja sam vas upozorio da ćete zapravo krenuti s jednim borbenim portfeljem i u konačnici se to moje predviđanje pokazalo točnim. Vi ste zapravo izgubili svoju prvu e, borbu u komisiji, a to je ona koja se odnosi na paket mjera koji se odnosi na otpad. Neću se usredotočiti na tu izgubenu bitku, već bih se radije usmjerio na buduću bitku koja vas čeka, a to je da održivi razvoj postane kamenjem temeljcem vašeg radnog programa. Konkretno, da zajamčite da će Junkerov investicijski plan također polučiti i održive rezultate, odnosno rezultate u kontekstu e, održivih ciljeva održivog rasta. Ako počnemo s ulaganjem u buduću ekonomiju, onda te investicije moraju biti u skladu sa kriterijima održavosti. Svi znamo da svako ulaganje koje bi išlo u suprotnom smjeru predstavlja e, uludo trošenje novca. Zbog toga imam tri konkretna pitanja. Razgovarate li s vašim kolegama Katajnenom i Timmermansom kako e, zajamčiti poštovanje kriterija održivosti u Junkerovom investicijskom planu? Drugo pitanje, jeste li proveli vlastitu analizu investicijskog plana i mjere e, održivosti unutar tog investicijskog plana? Ako da, možete li tu analizu poslati Europskom parlamentu? Ako to još niste učinili, jeste li spremni provesti takvu analizu? I konačno, treće pitanje, gospodine predsjedatelju, Pogledao sam projekte koji e, se spominju u okviru investicijskog plana do sada i čini mi se da se zapravo radi o vrlo um, tradicionalnim projektima koji se uglavnom odnose na prometnu infrastrukturu i nisu nešto što bih ja nazvao održivim projektima za budućnost. Stavimo li po strani e, određene e, ekološke probleme, zanima me Možete li potvrditi da će e, junkerov investicijski plan zaista biti prvi veliki korak prema održivom e, gospodarstvu u Europi? Hvala vam, a sada zaguje gospođa Konečna. Hvala lijepa. Gospodine predsjedatelju. Hvala vam i gospodine povjereniče na tome što ste nam dali zapravo vrlo podrobni e, pregled o čitavom nizu područja, to je vrlo korisno. U ime GUE-a moram reći da nam nije drago što je u proteklih pet godina potrošeno toliko mnogo vremena za pripremu paketa mjera koji se odnosi na otpad, da su provedene tolike analize, a sada nam se zapravo kaže da ćete za godinu dana na svjetlo dana izvući nešto sasvim drugo. Mislim da to jednostavno nije pošteno. Nadam se da ćete uz našu podršku i podršku dobro, ljudi dobre volje u konačnici ishoditi pozitivne rezultate. Nedavno sam već rekla da zapravo više ne bismo trebali biti u situaciji gdje biramo između gospodarskog rasta i zaštite okoliša, zbog toga što su to dvije teme koje idu ruku pod ruku. Mene zanima u kojoj mjeri ste sigurni da zaista više nećemo morati birati između te dvije stvari dakle između gospodarskog razvoja i zaštita okoliša. Posebice me to zanima koliko ste sigurni da taj odabir nećemo morati činiti u kontekstu TTIP-a. Komisija trenutačno razmatra čitav niz ideja i zanima me neće li te napredne ideje biti ostavljene po strani u kontekstu pregovora. Moje drugo pitanje odnosi se na kvalitetu zraka, odnosno provedbu direktive u ovome trenutku. Imam pitanje o koracima koje namjeravate poduzeti kako biste se pobrinuli da postojeća direktiva e, koju ne poštoje veći broj država članica, zaista bude ispoštovana. Kako namjeravate te države članice prisiliti da provode te odredbe. Hvala, gospodin Bas Ekaut za zelene. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Hvala vam na ovom uvodnom izlaganju. Do sada smo, moram reći, bili vrlo ljubazni u ovom e, odboru za zaštitu okoliša. Budući da sam ja nizozemac, bit ću malo izravniji i reći ću jasno ono što većina ljudi ovdje misli. Do sada su povjerenici za zaštitu okoliša bili neučinkoviti, nisu ni na koji način isporučili obećane rezultate i jednostavno su gubili jednu bitku za drugom u komisiji a to je zapravo nešto što utječe na gubitak povjerenja. Naime, ako govorite o tome da želite povući paket mjera koji se odnosi na otpad i koji se pripremao i donijeti nešto novo, onda recite što to znači. Ako, je ako su ministri za zaštitu okolišta u prosincu bili protiv, ako Europski parlament većinski jest protiv povlačenja tog paketa mjera, iako se ne slaže u potpunosti oko programa rada, i ako čak i u vijeću čujemo da ste pro da su protiv povlačenja, a vi dalje govorite da ćete povući paket mjera, a istovremeno tvrdite da e, slušate i slijedite viziju ostalih institucija, onda je to besmisleno. A vi ste zaista odgovorni za to, vi trebate odgovoriti na ta pitanja. Dakle, zašto i dalje inzistirate na povlačenju tih mjera kada su sve institucije vrlo jasno rekle da to ne podržavaju? Morate odgovoriti na to pitanje. ako stoga prijeđemo na sadržaj, dozvolite da budem vrlo, vrlo jasan jer vi niste bili jasni. Ako kažete da za zadržavate viziju vezanu uz ciljeve reciklaže, to nije jasno. Što to konkretno znači? Zadržavate li ciljeve reciklaže u zakonodavnom prijedlogu, da ili ne? To što se vi držite vizije, mene baš briga. Mene zanima zakonodavni prijedlog, a ja želim da ciljevi vezani uz reciklažu budu u prijedlogu. Također kažete da se držite vizije da bi se zatvorili krug, onda samo kažete da se držite e, plana puta koji zapravo još e, jednom samo znači još jednu komunikaciju gdje imamo bla bla bla o ambicijama. Možete li zaista potvrditi da se uistinu radi o konkretnom zakonodavnom prijedlogu koji će zatvoriti kruga, ne samo o planu puta koji će rezultirati komunikacijom? Samo ako danas obećate te stvari, možemo e, razmišljati o nekakvom povratku povjerenja, ali toga trenutačno nema i mislim da tu situaciju morate shvatiti vrlo ozbiljno. Hvala lijepo. Sada za EFDD gospodin Peričini. Hvala predsjedatelju. E, dragi povjereniče, slušao sam vaše riječi, pogotovo kada ste govorili o e, kružnom gospodarstvu. Obično kada govorimo o kružnom gospodarstvu, govori se gotovo uvijek o onom marginalnom dijelu, znači o otpadu, kako da bolje projektiramo, kako da bolje izradimo sve te odredbe, kako bismo razriješili pitanje otpada. Ali nikada ne govorimo dovoljno o e, onom glavnom dijelu, znači onom na vrhu, a to je da smanjimo što je više moguće one primarne izvore, a to su fosilni e, izvori, odnosno goriva, fosilna goriva. Dakle, ovdje ne govorimo samo o okolišu, o e, pomorstvu i o ribarstvu. E, govorim također o situaciji sa naftom u Hrvatskoj. Hrvatska vlada je 3.11. zatvorila javni natječaj u kojem su dali 10 licenci za, za dobivanje nafte u Jadranskom moru koje obuhvaća područje između šest država država Italije, zapravo sedam, e, cijela, znači više Jugoslavija koja izlaz na more i ako dodamo i Grčku. E, svakog puta je, znači Jadran je bio uvijek veliki izvor za e, turizam i za e, ribolov. Ima 4000 km i 1200 otaka na kojima živi jako velik broj stanovnika. Ja sada kažem, jeste li objasnili Hrvatima da sa vađenjem nafte iz Jadrana se kompromitira zauvijek, znači ribolovna i kulturna baština? Jeste li objasnili Italijanima, Slovencima, Crnogorcima, također i Grcima, da će se to dogoditi. Dakle, često se razmišlja da je to da je problem postoji samo kada dolazi do nesreća, ali ne. Vađenje nafte samo po sebi podrazumijeva uvijek zagađenje i ta baština će se izgubiti zauvijek. Dakle, e, ja očekujem od vas e, da, mi, da ćete mi reći zapravo da nemate vlast e, u tom smislu, da je to na razini država članica. Ne, mene ne zanima u čijoj je to nadležnosti, nego mene zanima što komisija radi, što vi radite kako biste izbjegli takve situacije, kako biste očuvali temeljna prava koja su zajamčena u Europskoj povelji o temeljnim pravima, to je pravo na zaštitu okoliša i pravo na zdravlje. Što radite po tom pitanju? Hvala. Uh, Hvala lijepa. Sada dajem riječ povjereniku kako bi odgovorio na prvi krug pitanja. I ljubazno ga molim da to učini u 6-7 minuta, budući da imamo prilično dugačak popis e, govornika koji su se javili za pitanja za drugu krug. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Krenut ću sa e, posljednjim pitanjem. Gospodine Pedičini, e, govorite o otpadu na razini sirovina i to je jedno od područja u kojem ćemo morati također biti ambiciozni, zato što je to nešto što se čak niti ne razmatra u sadašnjem prijedlogu. Zakonodavstvo postoji i mi ćemo se pobrinuti da države članice, iako imaju pravo odlučiti hoće li ili ne krenuti s istraživanjem, eh, pobrinut ćemo se da države članice poštuju zakonodavstvo koje je na snazi. Zatim eh, da odgovorim gospodinu Basu Ekhautu. Zahvaljujem na komentarima i na podstreku. Hvala lijepa Bas. Ali kada se radi o povlačenju prijedloga, ono što imam za reći je sljedeće. Ako neki od vas jesu zadovoljni polukrugom, u redu, ja to nisam. Ako su neki od vas zadovoljni samo time da se usredotočimo na stranu potrošača, na krajnji ishod, dakle na otpad, u redu, ali ja ne želim to činiti, ja nisam time zadovoljan. I ako se samo brinemo oko toga da budemo ambiciozni kada se radi o zakonodavstvu, žao mi je, ja moram biti ambiciozniji od toga, moram biti ambiciozan kada se radi o provedbi. Naš uspjeh neće se mjeriti količinom proizvedenih zakona, već će se mjeriti ishodom, dakle rezultatima tog zakonodavnog okvira. Što se pak tiče e, pitanja gospođe Konečne, Zahvaljujem vam na podršci koju ste iskazali, ja zaista računam na podršku. Što se tiče gospodarskog rasta i zaštite okoliša koji idu ruku pod ruku, da, to je ono što sam rekao i da, to je ono što vjerujem. Ako imamo dovoljno dokaza da okoliš i gospodarstvo mogu ići ruku pod ruku, E, onda nema razloga da tome ne bude tako. Dokaz je u kružnom gospodarstvu. Imamo jedno rješenje, kružno gospodarstvo koje se bavi i ekonomskim pitanjima, zato što želimo biti učinkoviti kada se radi o korištenju resursa, želimo da naša industrija bude konkurentnija, ali istovremeno kružno gospodarstvo bavi se i pitanjima zaštite okolišta, bavi se pitanjima nedostatka resursa. Dakle, Odgovor na vaše pitanje jest da, ja zaista vjerujem da gospodarski rast i zaštita okoliša mogu ići ruku pod ruku. Što se pak tiče gospodina Gerbrandija i njegovog pitanja, ne bih rekao da sam izgubio svoju prvu bitku. Ako se sjećate, ja sam dobio svoju prvu bitku vezano uz plastične vrećice i mislim da ako možemo iznaći, a moramo to, biti u stanju. Dakle, ako možemo iznaći bolji, ambiciozni paket mjera koji se odnosi na kružno gospodarstvo, koji bi uključivao i pitanja proizvodnje, onda svi skupa možemo pobjediti i u ovoj drugoj bitci. Što se pak čin, tiče rasprava sa uh, potpredsjednicima o investicijskom planu, da kontinuirano raspravljamo o tome i u pisanom smo obliku iskazali svoju dvojbu koja se odnosi na to da sredstva trebaju biti potrošena za održive projekte. I e, čini mi se da imamo prilike vidjeti da će tome tako i biti, da se to čini. Gospođa Gerling, vezano uz ptice i njihova staništa, naravno ne mogu dati definitivan odgovor na vaše pitanje, ali kao što ste sami rekli na tome se radi i nadam se da je to jedno od pitanja na koja ćemo se osvrnuti i o kojima ćemo govoriti te na njima raditi tijekom sljedeće godine. Spomenuli ste sedmi e, okolišni program. Želim ponovno potvrditi da to zaista jest i dalje naš e, glavni cilj, odnosno smjernica. Matijas nije zadovoljan s povlačenjem. Razumijem to, ali ako samo govorimo o činu povlačenja, i ja bih se složio s vama. Međutim, mi ne govorimo samo o tome da se povuče prijedlog i da tu stanemo. Kada bi to bilo tako, ja bih vjerojatno bio još i e, ljuči od vas. Međutim, mi ne govorimo o tome da se cijela stvar povuče i tu je kraj. Ne, mi govorimo o tome da se povlači paket mjera upravo zato da bi se iznio još ambiciozniji prijedlog koji se bavi i pitanjima upravljanja otpadom, a isto tako se bavi i novim prijedlogom koji se tiče proizvodnje. Dakle, ja bih vas zamolio, kada govorimo o povlačenju nemojmo se samo usredotočiti na taj pojam povlačenja i da tu bude kraj priče. Ne, mi povlačimo nešto, a da bismo iznijeli novi prijedlog. Što se tiče e, gubitka vremena i e, učinka na radna mjesta, slažem se s vama, postoji vrlo snažan gospodarski aspekt i upravo stoga želimo da ovo bude usklađenije sa prioritetima komisije kao što su gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta, gospodarski napredak. Ne želim više tratiti vrijeme. I to je upravo ono o čemu govorim. Gledajmo u budućnost, usredotočimo se na novi prijedlog. Jer kada govorimo o traćenju vremena, moram reći da mislim da smo već u malom zakašnjenju. I ponekad mi se čini da ono što smo iznijeli predstavlja premalo i da dolazi prekasno. Zašto? Zato što raspravljamo o nečemu o čemu se raspravljalo kao o konceptu još krajem 60. godina. Od kasnih 60. godina do sada trebali smo ovoliko puno vremena da bismo koncept zaista pretočili u nešto konkretno u Europskoj uniji, a za mene je upravo to traćanje vremena sve te godine, a ne još nekoliko mjeseci koje će nam trebati da bismo poboljšali ono što već imamo. Matijas je spomenuo jednu vrlo važnu stvar s kojom se u potpunosti slažem, a to se zapravo tiče više sredstava razgovaram sa svojim kolegama kada govorimo o ambicioznijem, a ambiciozno se odnosi na provedbu, uvijek kažemo da nije nužno usredotočiti se samo na zakonodavstvo. Ne radi se o tome da želimo ambiciozniji zakonodavni akt i tu je kraj priče. Ne. Visoka razina ambicije odnosi se na ishod, na rezultat, na provedbu. Sa kolegicom Korinom Kretu razgovaramo o tome da vidimo na koji način možemo usmjeriti više sredstava u projekte koji bi pomogli nekim državama članicama da postignu ciljeve koji postoje. Zašto bismo trebali financirati, na primjer, hotele s 5-6 zvijezdice u državama članicama, ako možemo ta sredstva kanalizirati u mnogo vrijednije projekte koji bi mogli dovesti do poštovanja našeg zakonodavnog okvira. I na kraju dozvolite da kažem nešto vezano uz ono što je rekao gospodin Belet. Vezano dakle uz pitanje birokracije. Da, slažem se s vama. I upravo zato, kada govorimo o tome da treba smanjiti administrativno opterećenje, ne kažemo da to treba učiniti snižavanjem standarda. Da vam dam jedan primjer. Zašto država članica svakog tjedna mora izvješćivati o određenim temama na stotinama i stotinama stranica, ako je to nešto što se zapravo uz iste rezultate može činiti manje učestalo. Možda bi zapravo vrijeme koje se troši na izvješćivanje moglo biti korisnije utrošeno na provedbu. Mislim da sam odgovorio na sva pitanja, a mogu se i kasnije još vratiti na neke od komentara ako je to potrebno. Hvala lijepa. Ja sam postavio dva vrlo jednostavna i konkretna pitanja, a nisam na njih dobio odgovor. Ako ćemo tako razmjenjivati mišljenje, onda zaista ne vidim svrhu. Prvo, hoće li biti ciljevi reciklaže u zakonodavnom prijedlogu, hoće li ostati u njemu i drugo, hoće li postojati zakonodavni prijedlog koji se tiče pitanja proizvodnje, zato što viša razina ambicije znači višu, veći broj zakonodavnih prijedloga na strani proizvodnje. Dva jednostavna pitanja, mislim da je pošteno da na njih dobijemo odgovor. Da. Odgovor na prvo pitanje, da, ciljevi za reciklažu, reciklažu ostaju, a drugo pitanje, dakle strana proizvodnje i kako ćemo se s time nositi, mislim da o tome treba povesti raspravu, zato što se može raditi o jednoj mješavini zakonodavnih akata, komunikacija i slično. To je nešto o čemu odluku tek treba donijeti. Hvala lijepa na ovom dodatnom komentaru, a sada krećemo sa drugim krugom pitanja. Imamo 27 zahtjeva za postavljanje pitanja, što znači da svaki govornik ima pravo minut, na minutu. Gospodin Peterle. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, drago mi je što ste stavili naglasak na inovaciju i strateški pristup. Želio bih dakle postaviti konkretno pitanje vezano uz to. Mislim da trebamo konceptualnu i e, inovaciju i međusektorski pristup. Mislim da poljoprivrednici, posebice mala poljoprivredna gospodarstva, zaista trpe zbog niske razine produktivnosti i niske razine profita, e, osim možda osjemenjivača, zbog toga što e, je e, input strana troškova nešto što jednostavno nije fiksno. Zanima me na koji način će se ulagati na, u produktivnost poljoprivrednika tako što će se rješavati visoka razina ulaznih troškova koji uglavnom otpadaju na energetiku. Zanima me postoji li mogućnost, na primjeru, ugradnje solarnih panela kroz dugoročno kreditiranje od strane e, banke, gdje bi se višak energije koji se na taj način proizvodi vratio se natrag u mrežu. Subvencije bi se mogle smanjiti i umjesto da se primjenjuju po hektaru, mogle bi se zapravo primjenjivati po kilovat satu kako bi se jamčila cijena energije i kako bi se održala razina tržišne cijene na taj način. Mali poljoprivrednici dobili bi dodatni prihod koji bi mogli ulagati u svoju proizvodnju, a isto tako i istovremeno e, mogli bi e, zadržati e, odgovarajuću stabilnu razinu troškova. Druga stvar koju želim pitati je sljedeće. Kako namjeravate podržavati konkretni e, razvoj situacije ne samo na konceptualnoj razini već u konkretnim okvirima. Dragi kolege, moramo se držati zadanih vremenskih okvira i sami znate da smo ograničeni vremenom. Stoga vas ljubazno molim, držite se jedne minute za postavljanje pitanja. Gospodin Polc. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, nastojat ću se držati zadanog okvira. Zahvaljujem povjereniku. Spomenuli ste da će e, sljedeća godina biti godina prirodnog kapitala. To mi je jako drago čuti. Također ste rekli da moramo biti ambiciozniji kada se radi o provedbi. Zbog toga imam dva pitanja koja se oba tiču provedbe i biološke raznolikosti. Kao prvo, kako komisija nastavlja s radom na provedbenim mjerama vezano uz zaštitu rijetkih vrsta, posebice kada se radi o popisu e, invazivnih vrsta mogao bih sada nastaviti s time, trebalo bi mi mjesec dana da objasnim, ali mislim da znate o čemu se misli. I drugo pitanje, kada se radi o migraciji ptica u Malti, što je pod zaštitom direktive o pticama i staništima uz uobičajena izuzeća, e, kako se to opravdava u kontekstu masakra zaštićenih migracijskih ptica do kojih je došlo. Hvala lijepa, gospođa Višnjevska. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem e, gospodine povjereniče. Imam jedno pitanje vezano uz direktivu vezanu za postrojenja za izgaranje srednje veličine. Prijedlog komisije koja predviđa ograničenja bi mogla dovesti do kontraproduktivnog učinka i koji su suprotni onome što zapravo želimo. Posljedica bi bila sljedeća. Dakle, svi bi se htjeli odvojiti od te mreže i htjeli bi se opredijeliti za individualne sustave grijanja, a to nije ono što želimo. E, osim toga, također vam ukazujem na problem, a to je e, energetske, e, energetskog isključivanja. U Poljskoj polovica građana je u opasnosti od energetske isključenosti zato što nema dovoljno resursa kako bismo zajamčili grijanje svim građanima. Riječ je o 120 milijuna, to je ambiciozna politika koja bi trebala biti i realistična i koja bi trebala zajamčiti dostupnost energiji i grijanju i onim osobama koje žive u e, teškim uvjetima. Također bih vas pozvala da razmislite o eventualnoj reviziji E, prijedloga na način da dopustite veću fleksibilnost kada govorimo o pristupu mreži za grijanje na ugljen. I na taj način omogućite korištenje e, važnog potencijala koji upravo dolazi iz procesa kogeneracije. Hvala vam, zastupnica Birder. Hvala vam. Prošle godine parlament je podržao poziv na stran komisiji da se borimo protiv zločina naspram životinja. Pisali smo također komisiji zbog jednog akcijskog plana koji bi se time bavio i vi ste rekli da radite na tom pitanju, ali niste se posvetili nikakvom konkretnom akcijskom planu. Mnogo je pred vama sa revizijom direktive o pticama i njihovim staništama i morate naravno zadržati sve prednosti do kojih je došlo zbog zakonodavstva Natura 2000 i nadam se da ćete na to moći potvrditi. E, I to sve uz vaše bavljenje pomorskim pitanjima. No, vrlo bih rado od vas čula kako ste napredovali po pitanju zločina naspram životinjama i hoćete li ponuditi europski akcijski plan u skoroj budućnosti. Također kada očekujete da će se završiti razmatranje sedmog mjera izvedivosti o deforestaciji e, unutar sedmog okvirnog akcijskog plana za boru protiv oštećenja okoliša. Isto tako što planirate učiniti nakon formalne obavijesti e, Malti po pitanju zaštite ptičih vrsta? Zahvaljujem sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Jedno kratko pitanje. Znate da je komisija odlučila organizirati e, i napraviti sve što je u njezinoj e, moći da e, prekomorski teritoriji koji pripadaju Francuskoj budu izuzeti iz odredbi e, koje se tiču bioraznolikosti i zaštite ptica te drugih autohtonih vrsta. Što je potpuno suludo budući da su upravo ti prekomorski teritoriji pravo žarište, prava skrinja ispunjena zaštićenim vrstima. Zanima me što ćete učiniti kako bi se osigurala zaštita vrsta na, e, u ovim perifornim područjima. Ne razumijem zaista zbog čega komisija e, ne uključuje e, i ta područja u tu direktivu koja je izuzetno važna. Uopće ne razumijem koje je obrazloženje takvog postupka i zanima me hoće li se o tome govoriti u okviru ove revaluacije o kojoj ste govorili. Gospodin Škrlec. Zahvaljujem. Ja sam na redu, dobro. Zahvaljujem predsjedniču. Povjereniče Vela, danas smo nažalost čuli e, novu definiciju riječi povlačenje i ambiciozno za ambiciozne ciljeve. Dakle, postoji cijeli niz stvari koje bi se mogle trebalo učiniti upstream u kružnom gospodarstvu kako bi se postiglo bolje sprečavanje e, otpada, recikliranje i oporaba. No, bojim se da nećemo to vidjeti jer ove godine nemamo legislativne aktivnosti o bilo kakvim mjerama već ćemo vjerojatno dobiti modificiran paket o otpadu, da će se smanjiti ciljevi za reciklažu i isto tako da će to sve skupa dovesti do sve većeg korištenja spaljivanja otpada i za otpad koji se može reciklirati i one koji se ne može. No, to će biti u suprotnosti sa sedmim akcijskim planom koji ne samo da poziva na produživanje životnog ciklusa ovog otpada, već i za na privođenje kraju spaljivanja takvog otpada. Neko od rješenja ovih problema smo čuli da su također spaljivanje otpada ili pretvaranje energije, stvaranje energije od otpada, no moje pitanje je hoćemo li vidjeti neki ambiciozni prijedlog i hoće li se smanjiti ciljevi za reciklažu. Dakle, radili se o problemu koji se najviše svodi na spaljivanje otpada. Hvala vam. Zahvaljujem zastupnik Evi. Zastupnica. Zahvaljujem. Dobar dan, povereniče. Evo ja sam upravo završila pripremu e, mišljenja po pitanju stvaranja novih radnih zelenih mjesta na temelju komunikacije komisije. Imala sam dojam da ta komisija zapravo e, nije ta koja zastupa one inicijative koje bi mogle pogodovati e, stvaranje novih zelenih radnih mjesta. Ovdje sad e, govorim prvenstveno o povlačenju prijedloga e, za revizijom direktive o otpadu. Znači, to će nas koštati 180 tisuća novih zelenih radnih mjesta. Imam dojam da ova komisija ne želi e, pokrenuti novu političku, e, novu, politički smjer koji će biti e, zapravo koji će pogodovati zelenom gospodarstvu. Mi smatramo da u tom pogledu da na neki način odstupate. Kada govorimo o paketu mjera za otpad ili za kakvoću zraka, mene zanima koje su konkretne politike koje komisija misli provesti kako bi potaknula zelenu ekonomiju i kako bi povećala zelena radna mjesta što je komunikacija, prethodna komisija uvijek izražavala u svojim komunikacijama u proteklim godinama. Zastupnik Palc. Hvala vam, povjereniče, rekli ste da kad govorimo o e, zaštiti okoliša, znamo da su šume jako bitne, ali mi to smatramo kao e, zapravo problemom e, izvora biomase kao energije. Ne mislite li da bi takav status mogao dovesti u opasnost onu osnovnu ulogu šuma? Imam i drugo pitanje koje je vrlo jednostavno. Dakle, to smo pitanje već ponavljali u nekoliko navrata. Rekli ste da se povukao paket mjera za rješavanje problema sa otpadom zato što ste predložili još ambiciozni prijedlog. Ali e, pitanje na koje nismo dobili odgovor je taj koji će biti glavni ciljevi tog ambicioznijeg prijedloga. Vi nam da, niste dali ni jednog i mi od vas očekujemo konkretne elemente, nemojte govoriti o ambicijama samo kao prazo slovo na, na papiru. Hvala vam, zastupnik Gambus. Puno hvala. Kada govorite o povlačenju paketa za kružno gospodarstvo, ja bih samo htio reći da volim gledati uvijek prema naprijed i da se nadamo da će taj prijedlog za nekoliko mjeseci biti zaista i ambiciozan i realističan. Htio bih vam postaviti nekoliko konkretnih pitanja. Jedno je vezano uz E, e, znači na e, delti Ibera po pitanju jabuka. Dakle, to je e, odgoda odluke za koju smatramo da nije dovoljna za problem koji postoji u tom jedinstvenom geografskom području u Europi, budući da puževi nisu e, nestali iz tog područja i to podnosi veliki rizik da će se proširiti i na ostatak Europske unije. E, na drugom mjestu želim vas pitati koje ćete mjere poduzeti kako biste u okviru politike, zajedničke politike za ribar E, Razrješiti pitanje e, razriješiti pitanje ugrožavanja ekosustava zbog e, plovila koja ispuštaju veliki broj otpada. Potreban je mehanizam koji bi održao sigurnost našeg pomorskog ekosustava. Zahvaljujem. Hvala vam gospodine Danske. Zahvaljujem, povjereniče. E, zadovoljan sam vašom posvećenosti održivom razvoju. To je vrlo važan aspekt onoga čime se bavimo. No, jedan od ključnih stupova toga jest zaštita okoliša. Ovaj rujan Europska unija će sa drugim partnerima raspravljati o razvojnim održivim ciljevima, a jedan razlog za brigu je što zaštita okoliša je jedno od polja na što je pitanje otpada jedno od polja kojima se komisija planira pozabaviti, to povući postojeću direktivu. Što možete učiniti da nas uvjerite da ćemo da Europska unija neće biti optužena u rujnu e, zbog dvostrukih standarda na tom sastanku. Zahvaljujem gospodin Duncan. Hvala vam. Ja bih se e, dotaknuo direktive za ptice i staništa. Vjerojatno znate da se mnogo promijenilo od početka rada na ovim inicijativama. Primjerice u Škotskoj e, sada dolazi do sukoba između nekih e, neočekivanih strana, dakle onih koji se podržavaju zaštitu ptica i koji se bave proizvodnjom energije putem vjetra. I ako uzmemo Sjeverno more, vidimo da se ondje mnogo događa do čega prije nije došlo. Koriste se obnovljivi izvori energije i to u moru, zatim imamo predloge za e, elektronsku mrežu i prenos energije na temelju korištenje energije vjetra i to su sve stvari kojima je potrebno upravljati. A moje pitanje vama je, možete li nam pomoći razumjeti kako će program za prostorno planiranje morskog područja e, funkcionirati i što možemo očekivati kratkoročno? Hvala vam, gospodin Olveni. Zahvaljujem, vrlo kratko. Evo, e, kada govorim trenutno o Europskoj komisiji, pitanje koje želim postaviti je pitanje o izvješću primjene direktive o rudnicima. Moje pitanje za povjerenika je jeste li tijekom tog e, izvješća primjene imali na umu sve moguće nedostatke koji zapravo dovode do problema e, u projektima e, sa rudnicima u mnogim državama članicama obzirom da postoji problem sa ojačavanjem tog instrumenta koje države članice imaju na raspolaganju. E, dakle, bitno mi je da bi dati odgovor zato što moramo računati sa vrlo snažnom polazišnom točkom, sa vrlo snažnim temeljem za provođenje. Vi ste govorili o bilateralnim sastancima. Ja sam bio u vašem uredu prošli tjedan da razgovaramo o katastrofi koja se dogodila prije 15 godina i mislim da je bitno da razgovaramo o tome. Hvala, zastupnica Kadenbach. Hvala. Evo, mi ćemo sada izbliza pratiti neke od vaših najava koje smo danas čuli. Mi smo uvijek imali dojam da na neki način ne želite pomalo utješiti svojim najavama. Kada govorimo o inicijativi za floru i faunu, vi ste rekli da su države članice e, te koje su vrlo marljive, ja se bo, da, da su nemarne. Ja se bojim da nisu samo države nemarne, nego da je ovdje riječ i o industriji E, kada govorimo o refitu, e, činjenica je da nemate mnogo onih koji se tome protive, a u budućnosti dolazimo u opasnost e, da će se provedba propisa još manje kontrolirati, da će doći do razvodnjavanja direktiva. I možete li nam zajamčiti da ćete pokušati izbjeći razvodnjavanje tih standarda koji se tiču politika okoliša? Također imam pitanje koje se tiče financiranja E, prirodnog e, kapitala. Vi ste najavili projekte za e, očuvanje bioraznolikosti. Kako zajamčiti da će jedan dio od tih 125 milijuna eura biti određen za projekte za bioraznolikost? To su konkretni brojevi, postoji li kakva proporcionalnost? Gospođa Ferija, izvolite. Gospodin Ferija. Zahvaljujem. Imam nekoliko pitanja, ali evo ovdje sam. Vidite li me sada, gospodine povjereniče? Tu sam. Da, imao sam e, mnogo pitanja koje sam želio postaviti. Jedno je to koje se tiče ribolova. Čuli ste ministra poljoprivrede i e, čuli ste se s ministrima poljoprivrede i riječ je o e, hvatanju tune koje se e, prilikom koje se također hvataju i druge vrste. Također postoje velika opasnost za Madeiru, Azore i neka druga područja s obzirom da oni koriste, zapravo da je dolazi do slučajnog ulova te vrste i uredbom nije moguće predvidjeti kako će se to razriješiti. Ja sam također e, uputio pismenim putem jedno pitanje. E, takav slučajni ulov, e, pri, prilov zapravo obuhvaća jedan manji dio i pitanje je osim bacanja nazad u more koje druge prijedloge imate. Ne biste li mogli predvidjeti izuzeće koje bi se ticalo rješavanja, e, rješavanja tog e, slučajnog ulova? Mr. Linz. Zahvaljujem sljedeći govornik. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem povjereniče. Kao što su rekli neke kolege prije mene, ja se sada vraćam na E, direktivu o zaštiti ptica i prirodnih staništa, govorili ste o bioraznolikosti, govorili ste o e, fitness programu. Mene zanima sada koje su vremenska razdoblja, koje su, znači, koja je tempistika s kojom raspolažemo ovdje. Hoće li biti potrebno provesti reformu na europskoj razini ili se taj problem tiče samo provedbe u različitim državama članicama? U mojoj državi u ovom trenutku e, smo u fazi mapiranja teritorija, iako nisam siguran da to odgovara želji komisije. Ach, Umweltaktionsprogramm. Kolega Vilmot, povjereniče, vi ste nekoliko puta naveli sedmi plan djelovanja koji zaista ima ambiciozne ciljeve koje moramo postići do 2020. Prije svega, govorili ste o politici ekološke proizvodnje. Koji su vaši planovi? Već sam čuo e, gospodina Timmermansa koji je rekao da e, se ne možemo sa svakim problemom suočiti na način da donesemo novi propis. Ne, ali e, potrebno je utvrditi standarde koje će vrijediti za sve. Nije dovoljan dobrovoljni pristup. Nama trebaju propisi i nama trebaju obvezujući standardi. Druga stvar, pristup e, pravosuđu, pristup pravdi. E, bilo bi dobro kad bi udruženja imala pristup tim izvješćima kako bi mogla prijavljivati nepoštivanje propisa. Evo tu ću stati. Eh, Zahvaljujem povjereniče. Ja sam izvjetitelj u sjeni za ECR što se tiče teme kružnog gospodarstva. Ja sam pratio raspravu o programu rada za 2015. godinu, te sam pokušali e, motivirati e, zapravo povlačenje tog prijedloga. Ali ja sam e, skeptična što se tiče novih, ambicioznih konkretnih prijedloga. Što vi smatrate specifičnijim pristupom po zemljama? Što točno mislite po time? I kako želite pomiriti svu tu ujednačenu provedbu propisa i pravila. Kako možete postići cilj e, koji će e, biti ambiciozni u smislu provođenja? Kao što ste sami rekli. Povjereniče, ja bih htio da imamo konstruktivnu raspravu. Europski parlament ima jedinstvenu priliku sada sa tim samoinicijativnim mišljenjem to i napraviti. E, ja također predstavljam Flandriju koja je e, lider u području kružnog gospodarstva. Četvrtog treći ćemo imati susjed koji ću ja organizirati i imat ćemo i izlet. Nadam se da ćete i vi moći sudjelovati na tome. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Kommissar Kolega Ek. Zahvaljujem. E, povjereniče, hvala vam što ste predstavili svoje planove. Ja bih sada htio govoriti o zaštiti e, okoliša, ali i o proizvodnji hrane. U Europi postoji više od 3 milijuna infekcija i to E, sa bakterijama koje su i tekako otporne i vrlo često smrtonosne. U Njemačkoj 1,7 tona antibiotika se koristi u poljoprivredi, više od dvostrukog količine u, nego u ljudskoj medicini. U Njemačkoj 88% posto e, površine e, aktivne u poljoprivredi zapravo je e, pokazala otpornost na antibiotike, e, što zapravo upućuje na veliku opasnost. Jeste li predvidjeli mjere koje će ograničiti korištenje antibiotika u poljoprivredi? Jeste li predvidjeli mjere kojima će se izbjeći da proizvodi da mesni proizvodi koji sadrže otporne bakterije završe u prehrambenom lancu? Zahvaljujem, gospođa Divasi. Hvala, dva pitanja. I iskoristit ću vaše dvije funkcije. Prvo se odnosi na dekomisiju e, brodova. Znamo da sve veći broj brodova jednostavno e, se, da tako kažem, pokapa na afričkim obalama, zato što više nisu u uporabi, e, ima strašne posljedice i na okoliš i na ljude. 2013. godine smo donijeli zakonodavni akt koji bi trebao omogućiti da u eh, Europskoj uniji postoje, postoji infrastruktura koja omogućuje da se eh, jednostavno te brodove stavi van uporabe i da ih se rastavi, te dalje reciklira. Zanima me je li to nešto što je sastavnim dijelom plana komisije i gdje se nalaze te infrastrukture. A druga stvar tiče se žive. Postoje konvencija iz Minamate, zanima me koji je kalendarski okvir za provedbu konvencije iz Minamate vezano uz pitanja žive, dakle koji su konkretni rokovi, zanima me dakle kako nam možete odgovoriti s obzirom da se radi o dvije teme koje ovdje spadaju u vašu nadležnost. Zahvaljujem zastupnika Frante. Zahvaljujem predsjedatelju. Govorimo o zaštićenim morskim područjima. Komisija ima među svojim ciljevima također i uspostavljanje mreže zaštićenih pomorskih područja u okviru okvirne strategije za zaštitu mora do 2020. E, kaže se da za Jadransko i Jonsko more do 2020. mora će se 10% povećati ta zaštićena morska površina. Kada govorimo o, o e, Jadranskom moru, riječ je 0,4%, još imamo 15 godina do isteka. E, kako biste postavili te ciljeve, koje mjere mislite provesti i imamo li možda neko vremensko razdoblje kojeg se moramo držati, neke vremenske rokove? Petir. Zahvaljujem, zastupnica Petir. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja bih željela otvoriti ovdje pitanje sustava malog ribarstva koji je temeljni izvor življenja i predstavlja stoljetnu tradiciju način rješavanja egzistencije osobito na otocima u Jadranu. E, hrvatski ribari zbog posebnosti Jadrana koriste specifičan alat i opremu koja se razlikuje od one propisane u Europskoj uniji što je dovelo nažalost do ukidanja malog ribolova. Zabraniti baciti mrežu sa obale u Jadranu isto je kao u Teksasu should start from beginning? to start from the beginning because we have not Sustav malog ribarstva je temeljni izvor življenja. Predstavlja stoljetnu tradiciju i način rješavanja egzistencije osobito na otocima u Jadranu. Hrvatski ribari zbog posebnosti Jadrana koriste specifičan alat i opremu koja se razlikuje od one propisane u Europskoj uniji što je dovelo do ukidanja malog ribolova. Zabraniti baciti mrežu s obale u Jadranu isto je kao u Teksasu zabraniti laso, a u Australiji bumerang. Zato me zanima, e, povjereniče, planirate li napraviti reviziju ribarskog europskog zakonodavstva, jer e, nisu svima jednaki uvjeti. Postoji potreba za prilagođenom regulacijom u Jadranu i mali ribolov treba zaštititi kao tradicionalno kulturno dobro. I ako mi dozvolite gospodine predsjedniče, željela bih e, reagirati na izjave kolege Pedičinija koji je tražio ovdje od povjerenika Vele da upozori e, Hrvatsku na e, potencijalnu eksploataciju nafte u Jadranu i probleme do kojih može dovesti. Ja moram reći da sam ja osobno protiv eksploatacije nafte u Jadranu no Hrvatska je ovog trenutka tek u fazi istraživanja za razliku od Italije koja ima već devet platformi u Jadranu i planira još devetnaest pa je moje pitanje planira li e, e, povjerenik Vela skrenuti pažnju kolegi e, na opasnost platformi e, za eksploataciju nafte u Jadranu. Hvala lijepo. Thank you very much. Zahvaljujem svim našim kolegama koji su postavljali pitanja. Riječ dajem povjereniku. Ima cijeli niz odgovora. 7, 8, 10 minuta. E, slobodno uzmite vremena koliko vam treba. Thank you very much, Mr. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani zastupnici, zahvaljujem na svim e, pitanjima i opaskama koje su zapravo se dotakle cijeli, cijelog niza e, politike zaštite okoliša i za mene mogu vam reći da je ova razmjena gledišta vrlo korisna bila budući da sam dobio jasan osjećaj koji su vaši politički prioriteti. E, naravno u kratkom vremenskom roku koji imam ne mogu se svime pozabaviti, ali budite sigurni da sam primio na znanje sve komentare kao i moj kolega i sve vaše e, zabrinutosti. Ukratko pokušat ću odgovoriti na one koje stignem. Mnogi su spomenuli kružno gospodarstvo i mislim da sam bio jasan o tome u kojem smjeru komisija radi i o tome da smo otvoreni na danje informacije s vaše strane. Međutim, nemojmo nagađati o konkretnom sadržaju budućih inicijativa, barem ne u ovom trenutku. Dakle, u dolazećim mjesecima ja ću vam biti na raspolaganju kako bismo raspravili vaše zamisli o tome kako se pobrinuti da će novi prijedlog ispuniti ambicije koje vi imate. Slažemo se da e, sprečavanje otpada, otpada e, treba veću pažnju dobiti u novom paketu i zbog toga i revidiramo prvi dio postojećeg paketa. E, vaše sudjelovanje vrlo dobro došlo, osobito ukoliko se e, odobri vaše izvješće na vlastitu inicijativu prije nego što mi na tome počnemo raditi. To će naravno svakako biti od velike koristi i za dovršenje našeg rada. Niz pitanja se dotakano prirode, prirodnog staništa, ptica, nature 2000, te zaštitih pomorskih područja i tako dalje. I primio sam na znanje vašu brigu o e, trenutnom sustavu procjene učinkovitosti zakonodavstva i e, uvjeravam vas da ćemo zadržati trenutnu razinu zaštite i standarde. Imajući to na umu, procjena učinkovitosti će provjeriti koje mogućnosti postoje za poboljšanje provedbe i pozabaviti se problemima administrativnog opterećenja. No, želim biti jasan, u pitanje neće biti dovedeni cjelokupni ciljevi. Kao što sam u uvodu rekao, komisija će provesti ovu procjenu vrlo temeljito i transparentno i to u konzultacijama sa svim ključnim dionicima, svim grupacijama i bit će vrlo važno e, dobiti informaciju sa svih strana, uključujući od vas, e, od Europskog parlamenta, kako bismo se mogli pobrinuti da dobijemo jedan uspješan rezultat. E, vratit ćemo se sa rezultatima javnih konzultacije i provjera učinkovitosti, obavijestit ćemo vas o tome početkom sljedeće godine. A što se tiče ptica i ptica na Malti, mogu samo ponoviti ono što sam i rekao na našem saslušanju. Pobrinut ću se da se europsko zakonodavstvo primijeni i promijenit ćemo sve raspoložive instrumente kako bismo se pobrinuli da bude provedeno. E, postupak, kao što znate, je već pokrenut što se tiče e, direktive o pticama i staništima. Što se tiče provedbe održivih razvojnih ciljeva, također se slažem da je to od ključne važnosti i tu moramo e, ispuniti očekivanja. E, provedba sedmog programa, akcijskog programa za zaštitu okoliša također će biti od ključne važnosti. Što se tiče otpada e, iz rudnika, E, rekao bih kolegi da bismo to mogli detaljnije raspraviti osobno, da se možemo sastati, e, jer već sam o tome raspravljao sa velikim brojem dionika. Što se tiče našeg pristupa koji će biti konkretni usmjeren na pojedine države članice, rekao sam da moramo biti ambiciozni u provedbi i činjenice da različite zemlje su u različitim situacijama, da imaju različite rezultate. A jedan od načina kako možemo napredovati je identifikacija najslabijih država članica. Moramo vidjeti koja su tu uska grla i pronaći rješenja kojima im možemo pomoći da ostvare ciljeve. Dakle, umjesto da smanjimo naše ciljeve, bolje bi bilo pružiti podršku državama članicama kako bi ih mogla ostvariti. Na taj način vjerujem da će komisija biti više proaktivno orijentirana, a ne da funkcionira jednostavno kao regulator, već da imamo i funkciju nekoga koja će olakšavati provedbu. Dakle, rad na ovoj inicijativi je već u tijeku i sve naše aktivnosti bi trebalo biti e, dosljedne prioritetima komisije. A od kako sam ja počeo raditi na ovoj funkciji, e, već sam imao niz razmjene gledišta sa velikim brojem dionika, stručnjaka, no rasprave su još u tijeku, tako da zapravo u ovoj fazi ne mogu vam više reći, ali svakako ću vas obavijestiti e, s vremenom kako se stvari razvijaju. Reciklaža brodova, e, da prema uredbi moramo usvojiti europski popis e, reciklažnih postrojenja, to ćemo učiniti i striktno ćemo naravno poštivati zaštitu okoliša i isto tako standarde za zaštitu radnika. Slažem se, naravno, da moramo privesti kraju e, sramotnu praksu toga da se europske brodove rastavlja na e, plažama drugih kontinenta. Što se tiče nekih drugih pitanja koje ste spomenuli, nadam se da ćemo se moći sastati osnovno, da ćemo moći postati e, neke pisane odgovore. A moj tim će vas kontaktirati e, što se tiče dakle, svih stvari kojih se nisam e, uspio dotaknuti. Zahvaljujem se još jednom svima e, ono o čemu nismo govorili je upravljanje oceanima, a to je pitanje od velike važnosti i jedan od naših velikih prioriteta. Mislio sam da ćemo se, da ćemo malo više o tome raspravljati danas. Dakle, zahvaljujem svima i nadam se da ćemo u nadolazećim mjesecima nastaviti dijalog i radujem se sljedećoj prilici kada ću moći biti vaš gost. Zahvaljujem predsjedniku i zahvaljujem svima vama. Gospodine Farija, izvolite. Gospodine povjereniče, ovo je već drugi puta da sam postavio pitanje o e, ulovu e, konkretne e, ribe koju sam spomenuo. Prvi puta sam pisao komisiju, nisam dobio odgovor. Evo sada sam uspjeno pitao, nisam dobio odgovor. Dakle, već drugi put morao sam, poput sada, eto, prekinuti svoju intervenciju kako biste mogli saslušati. Možete li mi molim vas dati odgovor, makar i kratak? Dakle, mislim da smo trenutno e, nakon zastupnice, nakon povjerenice Mogherini, da sam ja drugi povjerenik po broju pitanja koje dobijem od parlamentaraca, ali uvjeravam vas da ćemo s tim pozabaviti i odgovoriti pismeno što je prije moguće. Dobro, zahvaljujem povjereniče. Mogu li i ja zamoliti pisani odgovor na moje pitanje? Da, pokušat ćemo svakako dati pisane odgovore svima. Jasno je da kada povjerenik toliko pitanja dobije, nije moguće na sve odgovoriti u kratkom vremenskom roku koji ima na raspolaganju. No, zamolit ćemo povjerenika da na pisani način odgovori. Ovime zatvaramo sastanak, nastavljamo u 15 sati sa glasanjem. Hvala.